Buongiorno kolege, kolegi e diamo inizio a questa Dobar dan, dobro jutro. Počinjemo sa sjednicom našeg odbora. Ako nemate prigovora na dnevni red, usvojit ćemo ga ovakav kakav jest. Točka dva dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa sjednice održane 14. i 15. rujna 2015. Treća točka priopćenja predsjednice, prva točka je radna skupina o nasilju nad ženama. Održat ćemo jedan okrugli sto u Strasburu 25. studenog 2015. kao obilježavanje Međunarodnog e, dana borbe protiv nasilja nad ženama od, 2, od 14 do 15 sati. Na radionici će sudjelovati predsjednica ovog odbora, gospođa Garcia Perez, a pozvani su i povjerenik Timmermans, povjerenica Jurova te e, generalni tajnik Vijeća Europe. Ostale obavijesti. Program rada za 2016. godinu. 13. listopada koordinatori su postigli dogovor o tome koji će biti program rada ovog odbora za 2016. Imat ćemo nekoliko izvješća na vlastitu inicijativu te nekoliko misija. Izvještaj odbora FAM će se koncentrirati na sljedeće točke. E, dakle, jaz u mirovinama između e, žena i muškaraca zatim razlike između žene i muškaraca na poslu, skrbi i u slobodnom vremenu e, prava žena u državama istočnog partnerstva i ostalim susjednim ženama, europski fondovi za ravnopravnost spolova, promicanje rodne jednakosti u e, mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima, žene i njihove uloge u ruralnim područjima, rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima Europske unije, rodna ravnopravnost, klimatska pravda, te zatim rodna ravnopravnost i politike oporezivanja u Europskoj uniji. Ovo su glavne teme kojima ćemo se baviti u 2016. Ostale informacije uključuju sljedeće misije na kojima ćemo sudjelovati održat će se za početak dakle povjerenstvo Ujedinjenih naroda o statusu žena u New Yorku, zatim centri za e, žene i djevojčice izbjeglice u Njemačkoj i Belgiji, zatim globalni sastanak na vrhu žena 2016. u Varšavi, te svjetski humanitarni summit u Istanbulu 23. i 24. svibnja kao dio uh, e, izoslanstva odpora Deve, te jedan, jedno putovanje u Grčku. Tako da, eto, bit ćemo aktivni i prisutni na cijelom teritoriju Europske unije i na taj način pokazati svima sve što radimo svakoga dana u ovom odboru. Te mm, sljedeći, sljedeća obavijest je dakle Međunarodni dan žena 2016. Koordinatori su se dogovorili da ćemo održati parlamentarni sastanak, zajednički parlamentarni sastanak 3. ožujka kako bismo proslavili Međunarodni dan žena. Toga dana će se najviše razgovarati e, o ženama izbjeglicama i ženama imigrantima, dakle vrlo aktualne teme. A sada bih Sada vas, da vas podsjetim da ćemo u 10 sati glasati. Imamo četiri izvještaja na dnevnom redu. No sada ćemo najprije krenuti sa prvim izvještajem. Riječ je o vanjskim čimbenicima koji otežavaju europsko žensko poduzetništvo. Ja sam izvjestiteljica. I danas ću vam ga predstaviti. Na tom sam izvještaju e, radim na njemu već neko vrijeme i kao što vjerojatno se sjećate prije nekoliko mjeseci sam pozvala stručnjake da se bavimo i dakle malo stručnim razgovorima i približimo se ovoj temi. Ova tema zasigurno nije nova, ali tema je od ogromne aktualnosti i moramo svi zajedno razmišljati o tome koji su stvarni čimbenici na koje žene nailaze i u dakle, svijetu rada, ali pogotovo u poduzetništvu. O izvještaju ćemo glasati u siječnju na plenarnoj, a u prosincu na odboru. Evo već iz e, naslova vidimo da je cilj ovog izvještaja da bude vrlo konkretan. Ja sam govorila o preprekama, dakle o preprekama koje se nastaju između riječi žena i poduzetništva. Ja sam krenula od objektivnih podataka i mogu vam ih sažeti u tri točke. Prvo je dakle 31% žen, e, poduzetnika u Europi su žene. Zatim stopa zaposlenosti ženih trenutačno stoji na 59%. A sa strategijom Europa 2020. smo se postavili cilj da ćemo postići stopu zaposlenosti žena od 75%. I još dva podatka. 23% poslodavaca su žene, a 31% njih spanda u kategoriju samostalnih, samozaposlenih osoba. Ja sam se, kao što sam rekla, koncentrirala na empiričke podatke, tako da htjela sam dakle, raditi izvan ideologije i zaobići filozofiju i nastojala sam biti vrlo konkretna. Izvjestitelji u sjeni će se također javiti i intervenirati u ovoj raspravi, ali i svi vi koji ćete htjeti nešto reći ili podnijeti amandmane, izmijenit ćemo izvještaj. Da, ovo je izvještaj na vlastitu inicijativu, tako da nije mm, izravno zakonodavno izvješće, ali će zasigurno zemlje članice e, to dobiti i morati će reagirati na sve ovo što ćemo mi zajedno pripremiti. Tako da možemo zatražiti od Europske komisije da revidire direktivu iz 2004 koja brani diskriminaciju vezano uz rod u pristupu proizvodima i uslugama, uključujući i financijske i bankarske. Zatim ćemo tražiti izmjenu direktive o provedbi načela rodne ravnopravnosti u području e, zaposlenja i rada. Kako bih vam sve predstavila na što jasniji način, podijelila sam se u pet e, poglavlja, želim biti kratka i nadam se da se i prevoditelji neće naljutiti jer ću biti brza. Dakle, prvo poglavlje. Tu sam se htjela osvrnuti e, na ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Odlučila sam to uključiti u izvještaj o ženama poduzetnicama, baš zbog toga što postoje brojni problemi u povezivanju i uravnotežavanju privatnog i poslovnog života um, upravo ta ravnoteža negativno utječe na e, sudjelovanje žena na tržištu rada i posebice u poduzetništvu. E, zatim poteškoće žena u pristupanju kreditima i zajmovima. Uglavnom ovise upravo o tome mm, što žene ne uspijevaju pomiriti svoj privatni i poslovni život. Zato sam e, kroz ovaj izvještaj zatražila pokretanje konstruktivnog dijaloga između institucija kako bi, kako bi, kako bi se mogle definirati politike i strategije kojima bi se pomirio, dakle u kojima bi se uspostavila bolja ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Stoga se nadam da će zemlje članice ostvariti ciljeve iz Barcelone, jer bi se na taj način pomoglo ženama koje se žele uključiti u poduzetništvo. Ciljevi iz Barcelone traže od zemlja članica da uklone sve prepreke koje se stavljaju pred žene koje se žele baviti poduzetništvom. Zbog toga želimo da se ciljevi iz Barcelone stvarno provode. Za sada oni još malo vise u zraku. Zbog toga tražim korištenje europskih fondova koji su namijenjeni upravo za usluge, dakle za brigu za djecu i za starije osobe. Drugo poglavlje se odnosi se odnosi na informacijske mreže. Ističem važnost žena da komuniciraju, da razmjenjuju informaciju, da sudjeluju u mrežama kao na primjer digitalna europska platforma za e, žene poduzetnice. Ja smatram da bismo trebali imati više platforma i mreža kako bi žene imale više prilika za najbolje prakse, da bi vidjela što se događa u drugim zemljama članicama i da bi onda možda same mogle pokrenuti neke inicijative. Allora, treće poglavlje se odnosi na analizu jednih od, jedne od za mene najvažnijih preprike. Žene poduzetnice imaju velike poteškoće u e, dobivanju kredita. Ovdje smo pred jednom neizravnom e, vrstom diskriminacije zato što jasnije, jasno je da, da žene uglavnom vode takozvane sekundarne tvrtke i baš zbog toga imaju e, poteškoće u pristupu zajmovima koji su im pak potrebni da bi bile neovisne. To je naravno sve još pogoršano e, gospodarskom financijskom krizom za vrijeme koje je došlo do smanjenja kredita, tako da su žene koje su i onako dobivale manje kredita, sad ih dobivaju još manje koja su moguća rješenja ovog problema sadržanog u trećem poglavlju. Ja sam se koncentrirala na podizanje svijesti među bankama i kreditnim institucijama o njihovim obveza da osiguraju uh, jednako postupanje prema muškarcima i ženama kad je riječ o uh, davanju kredita. Zatim e, smatram da bismo trebali prikupiti i mm, dodatne podatke koji će nam pokazati izravne i neizravne diskriminacije s kojima se žene suočavaju. U, tu će biti vrlo korisno razmijeniti e, informacije sa eig to je Institut za jednakost spolova, Govorilo se da taj institut treba više osoblja. Jako je važno da taj institut radi, ali nam je jako važno i da dobije što je više moguće nadležnosti kako bi nam mogli pružati što je više informacija. I evo sada ću zaključiti. Četvrto poglavlje se usredotočuje na definiranje školskih programa koji će educirati djevojčice za poduzetništvo. I vrlo često muškarci se educiraju da budu e, poduzetnici u sektoru infrastrukture, e, informatičke tehnologije koji su od uvijek bili najprofitniji sektori. A ja smatram da se moramo koncentrirati na to da se u školama um, pronađu odgovarajući pristupi i da se pomogne e, u razvoju poduzetničke kulture. Tu sam uključila i jedan odjeljak o, zelenoj, o zelenom gospodarstvu. Znam da će moji kolegi zeleni biti sretni. Ja sam jako sretna zbog toga. Zato što smatram da žene mogu jako puno toga dobiti ako će se više uključiti u taj sektor. I peto poglavlje, to je sada zaključak. Riječ je o socijalnom poduzetništvu tražim od Europske komisije i zemlje članice da provedu istrage i da se vidi u kojim su sektorima žene najuspješnije. I isto tako želim da se definiraju korisni instrumenti kojima će se ocijeniti tvrtke te, te načini na koji žene mogu doprinijeti poduzetništvu. To su eto tehnički aspekti, a onda ćemo zajedno mm, razgovarati o kulturnim razlikama i svim preprekama s kojima se žene suočavaju bez obzira na to što živimo u 2015. Žene u ovom sektoru još uvijek nisu neovisne i sektor se e, još uvijek smatra izrazito muškim. sada ću dati riječ e, izvjestiteljima u sjeni, no prije toga ću e, završiti riječima Christian Lagarde. Ona je mm, ravnateljica Međunarodnog monetarnog fonda koja i ona je nedavno rekla da zemlje koje ženama ne nude mogućnosti osiromašuju se, odustaju od dinamike i od e, napretka. Mi smo svjesni koliko su žene važne u brojnim gospodarskim sektorima i u um, izlasku iz e, gospodarske krize i ponovnom ostvarenju rasta. Ja sam sigurna da možemo svi zajedno biti mnogo snažniji i osigurati da e, ove riječi postanu stvarnost u našim e, društvima. Hvala vam, izvolite. Eh, Miss Moran. Zastupnica Moran. Uh, Nažalost, kolegica nije mogla biti ovdje jutros. Pričavam se, ona bi nam se trebala poslužiti, ali dok uh, nam se ne pridruži, rekla mi je što da kažem o vašem prijedlogu. Uh, ona se uglavnom slaže s vašim prijedlogom, naročito je jako sretna što ste uključili dakle ravnotežu između privatnog života i posla. Tu je potreba za strateškim pristupom na nacionalnoj razini. Na primjer, Hrvatska je primjer sa dobrim akcijskim planom i strategijom za žensko poduzetništvo. Gospođa, ona Kolegica Borzan će održati ni sastanaka, usmjeriti pažnju na jednako postupanje sa ženama koje su samozaposlene, jednako je sa dodatnim prihodima tih žena. On se raduje doprinosima kolega te suradnjom sa izvjestiteljima. Sigurno je da će ovo biti jako snažno izvješće. Grazie kolega, do Hvala vam kolegice, dajem riječ Danijelija Juto iz FDD-a. Hvala lijepa. Ja vam čestitam zato što je ovo sjajni temelj za daljnji rad. S pažnjom sam pročitala vaše izvješće. Međutim, kada je riječ o pristupu financijskim uslugama, to moramo biti jako oprezni kada je riječ o statistikama zato što nismo uzeli u obzir i pozivam vas da to uzmete u obzir posuđivanje imena. Statistike nam često vele, evo, 30% e, tvrtke u vlasništvu žena, međutim, koliko ovih žena aktivno sudjeluju u radu tvrtke? Vi dolazite s juga Italije kao i ja, vi znate da se tamo mi poprilično bavimo ovim fenomenom. A oni koji nisu upoznati s ovim fenomenom možda im je to teško i objasniti. Razlučiti dakle ovaj fenomen o čemu je točno riječ. Međutim, moramo se pozabaviti i razlozima kada je riječ o teškoćama u dobivanju financijskih sredstava. Kada dođemo u banke, ljudi gledaju brojke, a brojke nam vele da su tvrtke kojima je na čelu žena, da su manje izložene rizicima, dakle kad je riječ o investicijama i to su također tvrtke koje se malo kad šire. Upravo zato što postoji teškoće u pomirenju privatnog života i poslovne aktivnosti, te tvrtke često ostaju malene, dakle to zbog toga je financijer, dakle investitor, daje manje sredstava ili gotovo uopće ne, daju, ne daje sredstva upravo zbog ovog razloga. Dakle, uključiti ove elemente je nešto čemu valja voditi računa, što se ostatka tiče, ovo, ovo izvješće s kojim se doista mogu složiti. Hvala ti, Daniela. Dajem riječ izvjestiteljici iz Aldea, Bilbao Barandika, izvolite imate riječ. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovom izvješću. Mislim da je primjereno izvješće. Međutim, postoje neka pitanja koje želimo dodatno naglasiti. jedan aspekt u vezi s kojim želim postaviti neko pitanje. Kada govorimo o područjima u kojima su žene naročito prisutne, kojim ostvaraju rezultate, a evo ovo nazivamo socijalnim poduzetništvom i u jednom od stavaka vi naglašavate da je važno pomoći upravo tim ženama, dakle ove koje su uključene u socijalno poduzetništvo. Mislim da tu valja promijeniti perspektivu. Moramo tu zauzeti širi pristup. Dakle, kada utvrdimo da su žene, na primjer, u području njege zastupljenije, ono što moramo učiniti da žene budu jednako prisutne u drugim sektorima, recimo tehnologije u digitalnoj ekonomiji, ca jer tamo se nalazi moć trenutno i tamo se moć dijeli. Dakle, to je i bio jedan od komentara na izvješće. Drugo, dobivamo previše podataka u ovim izvješćima o tome što se događa. Ono što moramo učiniti je da vidimo veće preuzimanje obaveza od strane zemalja članica i također se moramo pozvati na regionalnu razinu. Zašto? Zato što u Europskoj uniji znamo da postoje regije koje su uključene u razvojne programe i to moramo iskoristiti, dakle moramo iskoristiti ovu dobru praksu. Kada govorimo ovim izloženim podacima moramo tražiti podatke, dakle ne samo na nacionalnoj razini, već i na regionalnoj razini, jer ćemo suprotnom propustiti jednu priliku. Dakle, to će se naći u amandmanu koji ću podnijeti. Kada je riječ o pristupu financijskim sredstvima, izvješće nam veli zbog čega dolazi do teškoća, istina je, to je tako, Međutim, također u ovom kontekstu moramo spomenuti e, reklamiranje. Ja bih vas sve zamolila da odete u svoje banke i da pogledate reklame za ovo financiranje, za fondove, da vidite kome su upućeni. Ja sam to učinila dok sam nedavno bila u banci, dok sam stajala u redu, pogledala sam malo oko sebe, koliko želite osnovati firmu, čini se da morate biti muškarac. Jednako je sa kupovinom automobila, ukoliko želite voditi veliku tvrtku. Isti slučaj, dakle sve reklame koje sam vidjela u reklami okrenute su prema muškarcima. Ja sam odlučila uložiti prosvjed u toj banci. Ja, saka, ja sam žena i tu ovdje ništa nije namijenjeno meni. Ono što ja kažem je da se trebamo obraditi ljudima čak i na individualnoj razini da nešto poduzmu. Mi moramo utjecati dakle i na reklamiranje koje se radi u bankama jer to će pomoći ženama da se da vide svoj odraz u ovim reklamama. Mislim da je to jako važno. Što se tiče obrazovanja i osposobljavanja za poduzetništvo, istina je da moramo ohrabriti ljude da se počnu baviti poduzetništvom, ali prije svega moramo ljude odgajati za jednakost. Moramo se na to nastaviti koncentrirati. Što se tiče razloga zbog kojih žene odlučuju postati poduzetnice ili pak ne, vidjela sam studije koje vele da su neformalni čimbenici presudni u ovoj odluci. Dakle, stajalište žena u vlastitim vještinama, strah od poduzetništva, činjenica da nisu dovoljno uključene u socijalne mreže, njihova uloga obiteljima. Dakle, te stvari puno više utječu na odluku o ulaženju poduzetničke vode, više nego neka odluka vezana uz osposobljavanje ili dostupnost financijskih sredstava sada u Europskoj uniji žene žene uče, žene se osposobljavaju, dakle ne nedostaje odgovarajuće učenje. Ali tu su utjecajni ovi čimbenici koje sam navela i upravo o tome valja razgovarati. Konačno, moramo više uključiti države, dakle nacionalnoj, na regionalnoj razini, kako bi one jasno pružale pomoć poduzetnicima i poduzetništvu i kroz tu pomoć trebaju promovirati uključenost žena. Imam dobar primjer iz Baske, dakle Španjolske, Tamo imamo jednu mapu za potporu, jedan institut gdje ljudi mogu otići, pogledati koja im je se pomoć dostupna za poduzetništvo, za to, to vrijedi za sve razine dakle vlasti u Baskiji. Dakle, navedeno je, navedena je svaka vrsta pomoći koja je ljudima dostupna. Oni mogu vidjeti koja je specifična pomoć namijenjena ženama, poduzetnicama i mi moramo tražiti da se evo nastavi prvo sa ovakvim pozitivnim inicijativama. Također moramo općenito podržavati poduzetništvo kod muškaraca i žena, zato što je to važan dio kulture koju želimo razviti. Osim toga želimo, moramo se prisjetiti koje su potrebe žena koja njihova motivacija drugačija je nego kod muškaraca te koji su uvjeti. Moramo pomoći ljudima da postanu poduzetnici, ali moramo vidjeti da postoji razlika između obnašanja te funkcije kod žena. One drugačije upravljaju kakvu vrstu poduzetnika imamo trenutno u Europi? Pa imamo ljude koji postaju poduzetnici imaju mnogo ideja. Drugi to postaju zato što moraju postati. U ovoj drugoj kategoriji često pronalazimo velik broj žena. Ali općenito Mislim da se moramo prestati baviti teorijom, moramo biti vrlo određeni i dati otočne prijedloge državama i regijama. Hvala vam lijepo kolegice, ja vas... Ja bih samo zamolila iduće kolege koji će se javiti za riječ da, da se danas se obrate u nešto kraćem obliku jer u deset eh, glasujemo. Dajem riječ kolegi kolegici iz ECR-a, kolegica Jana Dzinaska, ispričavam se ako sam krivo, krivo izgovorila vaše ime. Zato to spravu, ktora se mislim že je Ja ću vrlo kratko govoriti. Ovo je zbilja jako dobro izvješće i hvala vam što sad ste mi dali priliku da razmjenjujemo mišljenja. Možemo reći da imamo cijeli niz e, komentara koji su uključeni u izvješće. Mogu reći nekoliko točaka. Prije svega države članice općenito bi se trebale usredotočiti na smanjivanje administrativnog tereta te isto tako na e, stvaranje tog poduzetničkog okružja za e, muškarce i e, žene. Možemo reći da za male tvrtke i mala i srednja poduzeća teret je uvijek jako težak. Sljedeće pitanje je povezano s e, pomirenjem s jedne strane radnog vremena i obiteljskog vremena. Moj amandman se tiče e, majki koji se brinu za svoje, e, svoju djecu koji imaju s invaliditetom. One su e, često prisiljene i žele ostati sa svojom djecom budući da dnevni centri za njegu nisu pristupačni. A radnici, poslodavci im to često odbijaju, odbijaju da im daju mogućnost da rade samo nekoliko e, sati dnevno. Kad govorimo o dnevnoj, njezi dnevnoj skrbi za djecu, željela bih e, e, reći nešto isto o osobama ovisnim. Moramo biti Moramo biti oprezni kad e, govorimo o konceptu garancija jamstva vlade. To je također e, primjenjivo na druga područja. Ako imamo određenu skupinu koja ima određene prednosti, onda njihova imena će zapravo e, biti korištena kako bi neki drugi zloporabili tu e, njihovu e, taj njihov privilegirani status Željeli bismo da zapravo se e, spriječi zlopora tih žena kako bi neko drugi imao privilegirani tretman na, na jednom području. A zadnja točka koja je izuzetno važna kad e, govorimo o mogućnosti žena da postanu poduzetnice, onda moramo govoriti isto tako i o ovlastima europskih institucija i država članica. Ono što e, možemo je zapravo da pozovemo države članice da e, promijene znači e, svoje programe i da uključe zapravo obrazovanje i vještine koje su povezane sa poduzetništvom. Žene predstavljaju veliki postotak e, osoba koje su univerzitetski obrazovane, no nemaju često znanja o tome kako mogu pokrenuti e, određeno poduzeće i tvrtku e, možemo reći da neke škole češće češte žene izabiru neke škole kao na primjer medicinske sestre ili njegovateljice isto tako Postoji neke ustanove za obrazovanje gdje zapravo ne dobivamo o tom pitanju informacije. Mislim da bi informacije trebala biti dostupne svima kako pokrenuti svoju tvrtku, kako postati poduzetnik. Isto tako su nam potrebne institucije e, kako bismo tim ljudima pomogli da osmisle svoj plan za pokretanje tvrtke. kako bi zapravo i žene poduzetnice mogle e, izbjeći neke osnovne greške. Što se tiče regionalnog e, nivoa, mislim da informativnost na tom polju je izuzetno važna. Ja ću dati u svakom slučaju neke amandmane u tom smislu. Hvala vam kolegica. Dajem riječ kolegici iz zelenih, to je kolegica Redke. Um, Hvala vam puno. U ime naše skupine pozdravljamo od našeg kluba postavljamo ovaj e, izvještaj samo jedna trećina poduzetnika u Europi su ženo, to je nešto što moramo osmisliti kao politike i vidjeti kako to možemo promijeniti. Mi smatramo da je to važno ne samo iz perspektive žene koje žele postati poduzetnici, nego isto tako i za cijelo društvo, budući da žene poduzetnici mogu i puno doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju. To je isto tako istaknuto u nacrtu izvješća. Imamo nekoliko točaka koje bismo željeli dodati gdje bismo isto tako željeli neke izmjene u izvješću, Prvo se tiče, znači ovog pomirenja privatnog i e, poslovnog života. Radi se o direktivi e, o porodiljnom dopustu. U okviru ovog odbora smo, se, smo se složili s tome da je povlačenje znači ove direktive o porodiljnom dopustu bila greška. Što se tiče tog uravnoteženja privatnog i poslovnog života, jako je važno zapravo da imamo na umu e, ovaj status e, njegovateljice. I jako je dobro da žene mogu s jedne strane raditi i biti poduzetnice, ali trebamo vidjeti na koji način može možemo motivirati muškarce kako bi se više uključili u skrb jer ćemo imati onda zapravo dvostruki teret e, za žene koje su još uvijek one koje e, preuzimaju najveći dio posla što se tiče skrbi. Ono što je izuzetno važno za nas e, E, vezano uz znači izvješće o davanju mjesta ženama u digitalnoj sferi da vidimo kako žene mogu biti aktivnije na području informacijskih tehnologija također se moramo pozabaviti pitanjem e, financiranja i obrazovanja i moramo imati ciljno obrazovanje što se tiče žena Moramo također postaviti to pitanje znači dominantnosti muškaraca u ovoj industriji e, informatičkih tehnologija. Tre, trebamo što se tiče kvota moramo zapravo na neki način to isto e, analizirati. Moramo u svakom slučaju e, ohrabriti žene da se pridruže ICT sektoru no trebamo isto tako analizirati zapravo sektore gdje žene već rade i gdje doprinose kao na primjer na području e, e, na, e, na socijalnom nivou i nivou zdravstva moja zadnja točka se tiče nešto što nije jasno bilo naznačeno mislimo da trans žene i e, e posebno su izložene e, diskriminaciji a izvješće E, često ovdje govori o odnosima u heteroseksualnim e, parovima ali željeli bismo da ova aspekt se isto tako doda mislimo da je ovo izvješće u svakom slučaju plodan temelj e, za raspravu i što se tiče ovog izvješća o davanju mjesta ženama u digitalnoj e, sferi e, trebamo vidjeti na koji način možemo zapravo e, na neki način potaknuti komisiju da napravi nešto na tom području. Hvala vam. Pa hvala, hvala što mi daje riječ. Ja nisam e, izvjestiteljica u e, sjeni, ali želim dodati jednu točku i ohrabriti u tom smislu. Radi se o temi neovisnih žena koje zapravo rade same. Radi se zapravo o samostalnim djelatnicama. Mislim da to predstavlja cijeli niz rizika. E, to je najčešće na području e, skrbi ili zdravstva, ali isto tako govorim o e, ženama koje na primjer su predstavnice Tapervera. E, mi ne smatramo da je to pozitivan aspekt, samostalni djelatnici nikad nisu uvijek u pozitivnoj situaciji jer to ima i cijeli niz nedostataka. Žene u tom smislu trebaju preuzeti e, sve rizike na sebe e, i također e, moraju plaćati za mirovinu i isto tako dodatne doprinose za mirovinu. Moramo u tom smislu istaknuti da e, samostalni rad nije uvijek ono što je najpoželjnije. To je dobro onda kada ženama omogućuje da dobro zarađuju za život, ali isto tako ako im to omogućuje da zapravo imaju dovoljno e, sredstava koje mogu uplaćivati za mirovinu. No, e, ako imamo e, posao nekoliko sati na dan, žene u tom smislu imaju osjećaj da doprinose društvu, ali ako u tom smislu ne mogu e, stvoriti svojevrsni svoj e, e, financije za mirovinu, onda u tom smislu je to zapravo negativno za njih i moramo ih na to upozoriti. Na primjer, možemo, nisam sigurna da samostalne djelatnice koje predstavljaju ta perversu u dobroj situaciji. Dakako, činjenica je da je to sektor koji je poprilično zatvoren. Šalim se, kolegice. Imamo samo pet minuta. Dajem riječ kolege Gerikeu, samo par minuta, onda moram zaključiti nakon toga glasovanje. Izvolite. Ich brauche nur Minute, weil ich denke, wenn wir über ähm, weibliches samo jednu minutu kad govorimo o ženskom poduzetništvu Trebamo također govoriti i o majkama koje su poduzetnice. To je izuzetno važno. Imamo na umu te e, majke kad imaju više žena, onda one e, nemaju zapravo vremena da razviju svoju tvrtku. Taj koncept majki e, poduzetnika je nešto što je izuzetno važno i moramo to uzeti u obzir. Imamo isto tako cijeli niz drugih e, skupina, ali ta skupina majki e, poduzetnica je nešto što se mora citirati. Znači taj pojam mumpreneur. Hvala vam. A sada Na kraju ću ja kao izvjestiteljica reći sljedeće. Znate da e, prostora za novu e, direktivu baš i nema puno. Zato sam je pokušala poslušati sve prije nego sam složila ovaj tekst. Tražila sam informacije od izvjestitelja u sjeni iz svih klubova kako bih pokrila sve aspekte ali manevarski prostor nam je ograničen zato što jednostavno nemamo dovoljno prostora. u sve ovo što ste nam mi danas rekli eh, na pripremi amandmana, ja ću nastojati učiniti ovaj tekst još fleksibilnijim i otvorenijim. Neću sada ponavljati sve što ste eh, vi iznijeli, ali nastojat ću uvrstiti što je više e, novih podataka koje sam čila jutros moguće. Ovime završavam ovu točku dnevnog rada. Rok za podnošenje amandmana je 23. listopada u podne. Glasat ćemo u odboru 3. prosinca, a na plenarnoj u sjećanju 2016. I evo za par minuta počinjemo glasanje. Ne, nemamo pauzu, idemo odmah dalje s glasanjem. Uzmite vaše glasačke kartice. kolege, vi invito a prendere la tessera. Molim vas da uzmete vaše glasačke kartice. Ćemo početi sa glasanjem. Prvi izvještaj o kojem glasanje je priprema za sastanak na vrhu za humanitarnu pomoć, izazovi i prilike za humanitarnu pomoć. Izvjestiteljica je Ana Hedeh, nije se javila za riječ, tako da ako ste svi spremni možemo uh, početi s glasanjem. Tko je, kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman. Glasamo o njemu ovako kako stoji na glasačkom popisu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen, ali ćemo provjeriti. La votazione è aperta, però le carte non funzionano. Glasanje je otvoreno, ali izgleda da kartice ne funkcioniraju. Ja nemam svoju kartu za glasanje, da li je moguće onda? Nema problema, priboraćemo vaš glas. Allora, quindi la votazione. Otvaramo glasanje. E chiusa. Glasanje je zatvoreno.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 Ponovit ćemo ponovno glasanje, zato što imamo nekih problema, ali mislim da bi usvojen. Dakle, usmeni amandman e, broj 2 na amandman 18. Molim vas, glasajte. Tko je protiv? Usvoja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Amandman... Izvolite, kolegice. Da li sam dobro shvatila? vaše se glasovi ne broje. Ako je bilo 14 nasprama 11, a kako, kako biste vi glasali? moj dio ne funkcionira, moja konzola ne funkcionira. Moj i kolegice Perec koja se sada maknula, a, kolegičin funkcionira. Passiamo all'emendamento numero 20. Eh, Chi è a favore? Amandman broj 20. Tko je za? Protiv? Mislim da je odbijen, da. možda da ipak pokušamo ponovno upaliti u mm, uređaj za glasanje. Dobro, prelazimo na amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 interpreta ora ma adesso funziona. Adesso lei, quindi devi calcolare soltanto me e la, e la collega Rena. Vabbè, Sorry, I was saying, I was saying that... Oprostite, mislim da je pogriješio zato što je e, glas Barbare stavio u drugi grupu. Tako da on rekao 17 nasprama 13. A nije bilo 17-13, već 16-14. To sam pokušala reći. Izvolite. Molim vas da nam objasnite. Dakle, da li dodajete glasove na konzolu ili na brojeve koje mi vidimo? Aha, vi ih znači manualno dodajete na brojeve koje mi vidimo. Ok, mislim da smo to trebali znati jer ako ne stvara, se stvara zbrka. Jer nismo znali da li se na semaforu vide vaši glasovi. Odlično, vi ste evo odmah dali odgovor. Mikrofon molim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 ne, pardon, odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usmeni amandman na amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Ne, ispričavam se. 32.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 protiv, suzdržani, odbija se. 34. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, ja bih provjerila. 35. quindi è approvato ora l'emendamento usvaja se usmeni amandman broj 4 tko je za protiv suzdržani usvaja se amandman 37 tko je za protiv suzdržani mislim da se odbija ali provjerit ćemo Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Glasamo u prvom dijelu. Mislim da je odbijen, ali ćemo provjeriti. Dakle, prvi dio amandmana broj 1. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se, pogriješila sam. Drugi dio. Amandmana broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mm, odbija se. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo sada oko, eh, o konačnoj verziji e, izvješća. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Glasanje je usvojeno sa 25 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana. Čestitam kolegi. <laughs> Adesso la clemenza delle colleghe. Sada se još više oslanjam na vašu milost, zato što imamo još duže glasovanje. Sigurna sam da ćete me podržati u, svojim, u mojim greškama, jer svi griješimo. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Budući da mnogi ne glasuju, odmah bih elektronski provjerila. Izvolite iako je ovo vjerojatno usvojeno, ali vidjela sam da se tu nekim previše mrdaju. Eko, no stavate votando. Evo pa da, niste glasovali, usvojeno je. Amandman 41, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43, tko je za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 47. Tko je za? Dakle, u dva dijela glasujemo. Prvi dio. Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Dakle, amandman 45. Otvaram glasanje e la votazione è anche chiusa. Zatvaram. Usvojeno sa 18 glasova za i 12 protiv. Amandman 48 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 tko je za, protiv, nisam dobro razumjela, samo čas. Amandman 49 tko je za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. Hvala lijepa. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Dakle, 51. Iako mislim da je usvojeno. Del numero, dell'emendamento 51. Dakle, babam 51. Elektronska provjera. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. 18 za, dakle, usvojeno. Amandman 53. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 56. Tko je za? Protiv, suzdržani, Mislim da je usvojeno, veli predsjedavajuća, ali provjerimo. Ti La votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 59 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 61 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 62 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Aha, ovo moramo provjeriti, kaže predsjedavajuća. Dakle, amandman 62. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 63. Tko je za? Protiv. Suzdržanje usvojeno. Amandman 64. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo, dakle 64. Otvoramo i zatvaram glasovanje. Usvojeno 12, dakle protiv. Amandman 65 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Ovo je sad komplicirano. O, glasujemo elektronski, dakle prvi dio, prvi dio amandmana 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram. I to je usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 66 u četiri dijela. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Treći dio za protiv suzdržani usvojeno. Zadnji dio, prvi dio protiv suzdržani odbijeno. Man 68. Ispričavam se, lapsus je u pitanju. Dakle, tko je za? Suzdržani. Za, protiv, <laughs> suzdržani, odbijeno. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Idemo na 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ali provjerimo. Dobro, provjerimo. Dakle, kompromis broj 9. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerimo, dakle, 79. Pričavam se. Da, 79, dakle, kontrola. La votazione aperta e anche... Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Molim vas kolege, dižite ruke. Odbijeno. 81, tko je za? Protiv? Evo, ne dižete ruke. I ponavljam, amandman 81, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Jer ako dižete ovako ruku ili ovako, vidite da je razlika. Teško razumijem što ste htjeli. Ja želim da budete aktivni tijekom ovog sunčanog jutra. <laughs> Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 84. Tko je za? Protiv? A, prekrasno. Evo, odavde vidimo krasne stvari. Odbijeno. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 86 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 88 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 87 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 92, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 93, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 95, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 96 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 98 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis je amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Man 114 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116 tko je za, protiv, ovo moram provjeriti, malo ste zaspali. Dakle, 116, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 118 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 119 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 120 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 121, tko je, amandman 121, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 122, u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1. No, ispričavam se, usmeni amandman, izvolite. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ovo je neka vrsta rebusa, veli predsjedavajućem. Dakle, uvodne navodi amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 5, tko je za, protiv, aha, broj 4 ispravlja se predsjedavajuća. Amandman broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6, tko je za, Provjera, dakle, tražite provjeru. Dobro. Amandman 3. Elektronsko glasovanje, otvaram glasovanje. E la votazione anche chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ispravlja se predsjedavajuća, odbijeno je. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 13 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Kompromis broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 22 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio tko je za, samo jedna osoba dobro, je protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodna, odnosno navod, ono, uvodna izjava broj, komp, uvodna izjava, amandman broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 34, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Na koncu amandman 35, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo o konačnoj verziji izvješća, otvaram glasovanje. Glasujte svi. Zatvaram glasanje. Dakle, prihvaćeno sa 20 glasova za, 6 eh, suzdržanih i 5 protiv. Čestitamo kolegici Hannibal. E adesso... Ah. Ok. Passiamo adesso alla sada na iskorjenjivanje nasilja nad ženama u Europskoj uniji. Prelazimo dakle odmah na glasanje, prvi dio glasanja, dakle na, na zahtjev ecr tko je za, protiv, ja nisam ništa razumjela. Tko je za, protiv, Suzdržani. E, provjerit ću. Zato što ne glasujete. Otvaram glasanje. E manca una persona ancora al voto. Još jedna osoba nedostaje. Vuole votare. Approvata. Usvaja se, dakle, 24 glasa za drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno? Dakle, tekst u cijelini tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala lijepa. Hvala kolegici Perez. Kolegici Grsi Perez. Hvala vam. Na koncu Posljednje e, glasovanje, dakle, prema aktu jedinstvenom digitalnom tržištu. Amandman broj 1 u dva dijela, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Dakle, amandman broj 3, otvaram glasanje. E la votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvojeno sa 18 glasova za i 12 protiv. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Hvala kolegici Teri Renke. Hvala vama na suradnji i na vašem milosrđu. Ovo je bilo da moje prvo glasovanje. Allora diamo subito lo spazio al... A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o ženama koje rade u domaćinstvima i njegovateljicama u Europskoj uniji. Riječ ima izvjestiteljica Kuneva. Kolege, uscendo dall'aula per piacere cercate di farli... Molim vas svi koji izlazite da budete tihi kako bi nam gospođa Kuneva mogla e, objasniti. Izvolite. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ για να συζητήσετε για την έκθεση για το προσωπικό. Ja ću vam danas govoriti o ovom izvještaju o ženama koje rade u domaćinstvima i njegovateljice u Europskoj uniji. Riječ je o jednom vrlo složenom sektoru. I htjela bih vam eh, dati nekoliko prijedloga. Najprije smatram da je jako važno na razini Europske unije priznati rad u domaćinstvu. To je naravno važno, zato što većina radnika u tom sektoru su žene. I vrlo često vidimo da postoji pogrešno razmišljanje kad je riječ o e, tom radu u domaćinstvu i njegovateljicama. To, izgleda kao da je to e, dužnost ili obveza za ženu, a to je zapravo posao kao i svaki drugi. Jedino što se odvija unutar kuće, unutar četiri zida. Te radnice ne mogu napredovati ni gospodarski ni socijalno, to su žene koje ostaju izolirane. i njihovo se, e, njihova se profesija ne priznaje. Zbog toga smatramo da trebamo imati zakonodavnu e, inicijativu kao što stoji u stavku 2 i moramo pritisniti komisiju da pokrene e, zakonodavnu inicijativu. Čini nam se da europske institucije moraju pokrenuti postupke na razini Europske unije zato predlažem da Europski parlament pripremi izvještaj kako bi potaknuo komisiju da poduzme e, odgovarajuće mjere. Moramo e, pritisnuti i zemlje članice koje moraju usvojiti zajedničke mjere i pritom imajući na umu e, radnice u ovom sektoru. Žene koje rade u domaćinstvima i njegovateljice ne mogu ovisiti samo o nacionalnim propisima. Stoga moramo na razini Europske unije brzo djelovati i izvršiti pritisak na komisiju da pokrenu zakonodavnu inicijativu. kojom će se regulirati rad u domaćinstvima i rad njegovateljica. Zato je važno znati koji su problemi zajednički zemljama članicama i e, razmijeniti dobra iskustva. E, vrlo često rad u ovom sektoru nije ni prijavljen. I u izvještaju govorimo i o zakonodavnom okviru kojim se treba regulirati radni odnos između uh, poslodavca i radnika, to jest radnice. Moramo imati na umu ne samo potrebe radnika ili radnice, već i poslodavca. Trenutačno govorimo o sektoru koji je vrlo nejasan, odredbe nisu dobro definirane i sve to omogućuje iskorištavanje i takvim praksama treba stati na kraj. Jer nemojmo se zaboraviti, zavaravati. Žene koje rade u domaćinstvima nemaju niti pravo na odmor, niti imaju radno vrijeme koje će im omogućiti da pomire svoj poslovni i privatni život. A zatim tu su prisutni i e, spolni stereotipi koji i dalje snažno obilježava ovaj profesionalni sektor. A uglavnom i jesu žene te koje rade u domaćinstvu. Isto tako imaju i niže plaće od uh, muškaraca. Stoga po točkom 8 tražimo od zemalja članica da mm, pokrenu e, mjere iz uredbe 57 iz 2004. Moramo osigurati E, jednako postupanje prema ženama i muškarcima u ovom sektoru. Zatim u odjeljcima 6, 7 i 9 govorimo o ženama, migranticama. Te žene su zapravo važan e, dio radne snage u ovom sektoru, a neprestano se suočavaju sa ogromnom diskriminacijom spolnom, vjerskom i ostalim oblicima diskriminacije. I vrlo često su i mm, žrtve nasilja. Te žene trebaju bolju zaštitu. Ne samo da su isključene iz prava i ne mogu uživati u svojim radnim pravima, već su općenito isključene iz e, društva. Ovdje je riječ o vrlo složenoj diskriminaciji, nemaju pristup zdravstvenoj skrbi, e, obrazovanju za svoju djecu, obuku za same sebe, a nemaju niti pravo na mirovinu niti mogu uživati u pravu da osnuju vlastitu obitelj i uživaju u društvenom životu. Zbog toga u točkama 19 i 20 tražimo od zemalja članica da napokon stanu na kraj ovakvoj diskriminaciji. Te na kraju moramo iskoristiti mogućnost koju nam nudi konvencija Međunarodne organizacije rada u svrhu zaštite ove kategorije radnica zemlje članice moraju početi provoditi tu konvenciju te zajamčiti da radnici u tom sektoru, radnici i radnice, da znaju koja su im prava i koje su im obveze. U odjeljku 11 i 24 se govori upravo o tome. Ovdje se moraju uključiti u raspravu i sindikati. I moraju uzeti u obzir specifična obilježja e, rada u domaćinstvima. i tim radnicama treba pružiti odgovarajuće službe zaštite i sindikati mogu tu odigrati vrlo važnu ulogu. Ja vas molim da podržite ovaj izvještaj i da svi zajedno surađujemo kako bismo jasno rekli da svi oni koji žive u domaćinstvu i brinu se za naše starije osobe i za našu djecu, svi oni koji um, čiste naše domove koji nam omogućavaju da mi imamo vremena za svoj posao. Želimo da to bude radna snaga prve kategorije, a ne druge. I da ne doživljavaju nikakve vrste diskriminacije. jako još puno posla pred nama i morat ćemo mm, biti odlučni i inzistirati. A mi žene moramo prve priznati važnost usluga koje nam pružaju ove radnice kako bismo mi mogli uživati u našem poslovnom i socijalnom životu. Zbog toga vas molim da mm, podržimo i pomognemo radnicama u ovom sektoru kako bi mogle raditi zakonito, biti prijavljene i voditi normalan život. Zato što prvi problemi s kojima se susreće ova kategorija radnica su e, problemi u pristupu um, u probleme u ostvarivanju svojih prava i dostojanstva i njihova se prava uglavnom potpuno krše. Hvala vam. kolega, per... Hvala vam kolegice na ovom detaljnom objašnjenju ove teme koja je vrlo važna za ovaj odbor. Sada ćemo najprije čuti izvjestiteljice u Sijeni. Najprije riječ ima gospođa Blinkević-Jute. Iš tikrųjų, pirmiausia, aš e, e, dėkoju. Prije svega, željela bih zahvaliti izvjestiteljici Kunevoj na, ovaj ovom izuzetnom radu u e, nacrtu izvješća. U okviru e, E, kluba zastupnika socijaldemokrata mi podržavamo cijeli niz e, točaka ovoga. Znači što se tiče konvencije e, svjetske e, organizacije rada i e, članka 189 moramo reći da to mora doprinijeti znači boljoj regulaciji domaćinskog rada kao i druge profesije. Možemo reći da sporazumi ILO-a moraju znači dobro regulirati ova područje vezano uz plaće, isto tako vrijeme rada i odmora, isto tako praznika, jer to je nešto što je izuzetno važno. Isto tako moramo zatražiti od sindikata da proaktivno brane prava osoba koja rade u domaćinstvima kako bi se poboljšali njihovi uvjeti rada i to kroz e, znači e, sporazume i e, pregovaranje, kolektivno pregovaranje. Izuzetno je važno za države članice da poduzmu e, zbilja važne napore kako bi se borilo protiv neprijavljenog rada Možemo reći da je veliki postotak neprijavljenog e, rada u tom sektoru i dovodi u pitanje znači prava i e, tih radnika i dovodi u pitanje njihove socijalne garancije, a dovodi ih isto tako do siromaštva i socijalne isključivosti. Izuzetno je e, važno da što se tiče tih radnika da isključimo mogućnost ljudskog trgovanja. Što se tiče amandmana vezano uz mišljenje u okviru odbora e, za zapošljavanje, smatramo da komisija treba e, osmisliti znači kvalitetni sustav rada za e, osobe koje rade u domaćinstvima njegovateljice vezano uz njihovu profesionalizaciju i standardizaciju rada u domaćinstvima. To bi omogućilo zapravo dobru regulaciju država članica na području rada u domaćinstvima i e, na području e, njege i skrbi. Možemo reći da u ovom nacrtvu izvješća e, se nedovoljno pozornosti ne posvećuje sektoru njege Mislimo da se u okviru tog sektora mogu stvoriti dvije kategorije, s jedne strane znači institucije, profesionalne institucije za e, skrb i s druge strane skrb u okviru kuće. Mislimo da se skrbi i njezi treba pridavati više pažnje u okviru izvješća. Što se tiče profesionalne skrbi, e, E, moramo misliti na to, a s druge strane moramo misliti isto tako na e, njegu koju daju e, članovi obitelji. U tom slučaju moramo riješiti pitanje znači slobodnog vremena osoba koji pružaju njegu i isto tako radnih uvjeta. To treba pomnije razmotriti. Kad govorimo o njezi koje daju članovi obitelji, onda e, odmah e, u to uzimamo u obzir i druge kategorije. Njihovi radni uvjeti bi trebali biti isti kao na primjer u okviru e, roditeljskog dopusta. Ove godine u kolovozu je objavljen dokument vezan uz mogućnost direktive o znači dopustu e, u okviru njege. Mi želimo u svakom slučaju da komisija poduzme odmah e, mjere kako bi znači osmislila i smjernice isto tako potaknula zakonodavnu inicijativu. Mi ćemo raditi zajedno sa izvjestiteljicom isto tako ćemo finalizirati brzo ovo izvješće. Hvala vam. Budući da izvjestiteljica treba e, otići u 11 sati Tražila bih od drugih kolega da doista budu kratki. Evo je riječ kolegici Juto. Dobro, bit ću jako brzo. Mislim da, da postoji izuzetno dobra argumentacija u ovom izvješću. Jasno da moramo svoju pažnju usmjeriti na one zemlje članice gdje još nema zakonodavnog okvira vezanog za rad u domaćinstvu, ali i na zemlje članice poput moje u kojoj postoji zakonodavstvo koje se treba provesti, treba provoditi kontrole jer unatoč postojanju zakona još uvijek imamo slučajeve u kojima postoje dakle radnice koje rade na crno, naročito kada je riječ o njegovateljicama, to su kod nas uglavnom osobe koje dolaze iz istočne Europe. Dakle, dobro, dobro su ideje o novim inspekcijama. Dakle, i zaštita za one koji počnu raditi na crno, ali nije krivnja na njemu. Zato što su to često osobe koje se nalaze u materijalnim teškoćama i nemaju izbora. I to je sve s moje strane. Ja ću podnijeti amandmane i čestitav bi Hvala ti Daniela što si bila kratka i učinkovita. Kolegica Urtasun, izvolite. Odnosno kolega, ispričavam se. Nema nas puno, to je uobičajeno. Si va veloci, quindi al kolega. Dobro, brzo, brzo kolega. Grazie. Eh, bueno, no, muy brevemente. Samo kratko. Želim zahvaliti izvjestiteljici Kunevi. Čini mi se da je ovaj izvještaj vrlo dobar i svakako je važan Riječ je o sektoru koji ima ogromnu socijalnu e, važnost, a s druge strane potpuno nevidljiv i nepriznat. Agencija za, ljudska, za temeljna prava definira e, sektore u kojima se događa najviše iskorištavanja i to je upravo jedan od tih sektora i zbog toga to opravdava da pripremamo izvještaj o tome. Dakle, tu nema formalnih e, ugovora, niske plaće, neredovite plaće, ponekad čak je to i neplaćen rad, vrlo dugi radni sati, e, nepostojanje slobodnih dana, te naravno e, iskorištavanje i nasilje svake vrste. To se pokazuje da tu nema nikakve regulacije i to je nešto što moramo riješiti. Osim toga, moramo insistirati na tome da nam je potreban zakonski okvir za zaštitu tih radnica. Mm, toga sada nemam. Te radnice nemaju pravo na zapošljavanje. Mnoge imaju takve radne sate koji ne omogućuju socijalni i privatni život i na primjer kao budući da to nije priznato u nijednom pravnom okviru nema niti ničega što bi sličilo na nekako kolektivno pregovaranje Stoga moramo ponovno inzistirati da nam je potrebna, da nam je potreban taj pravni okvir i moramo se e, boriti protiv iskorištavanja i trgovanja ljudima u te svrhe. Još bih istaknuo nekoliko vrlo konkretnih stvari. Prvo, jako je važno insistirati da e, zemlje članice ratificiraju konvenciju Međunarodne organizacije rada. To bi trebalo uvrstiti u izvještaj. Zatim, izvještaj kaže da ćemo tražiti od Europske komisije da e, razvije inicijativu na tu temu. Mi ćemo podržati tu inicijativu i mislim da je to dobra ideja i da se pripremi jedan izvještaj na vlastitu inicijativu o zajedničkom okviru za zaštite radnica u tom sektoru. To bi također bilo interesantno. I završit ću sa tri ideje. Više inspekcije, to je već navedeno u izvještaju, to nam se čini kao dobra ideja. Do, drugo, da se ne e, progoni e, radnice koje su onako žrtve nasilja na kraju e, se žrtve kriminaliziraju zbog toga što su zapravo bila neprijavljene i neprijavljeno radile i na kraju posljednja sumnja e, je točka 22 govori se o poreznim olakšicama kako bi se ove prakse e, napokon regulirale. Ja nisam siguran baš e, oko toga, ali možemo o tome razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sijeni. Brevemente la Dobro, kolegica Mlinar ima riječ. Hvala Hvala puno. Željela bih zahvaliti izvjestiteljici na izuzetnom radu. Govori za sektoru koji može stvoriti i rad, rast i isto tako radna mjesta. I to na dobrobit europskih građana. Posebno za europske e, žene. Znači žene koje koriste te usluge kako bi mogle raditi. Isto tako za žene koje rade u tom sektoru. Ako pogledamo e, brojke, mnoge žene koje rade u domu domaćinstvima su migrantice. One su posebno ranjive e, nasilju koje je osnovano na rodnoj nejednakosti. Taj aspekt treba uzeti u obzir u situaciji u, ovoj migrantskoj krizi e, u ovom trenutku onda integracija počinje kroz e, tržište rada i to je izuzetan čimbenik u ovom kontekstu prepoznavanje ovog profesionalnog sektora će smanjiti neprijavljeni rad isto tako promicati uključenje žena posebno u socijalni sustav e, veselim se što ću moći s vama skupa raditi i sigurna sam da ćemo moći dati dobar e, doprinos e, razvoju europske politike koja prepoznaje e, rad u domaćinstvu kao rad profesionalaca u pristojnim radnim uvjetima. Hvala. Hvala kolegici. Ja ću govoriti u ime posljednjeg izvjestitelja u sjeni, dakle kolegica Feragut koja je trebala govoriti u ime našeg kluba EPP. Ja sam smanjila, skratila njezino njezinu intervenciju. Dakle, ona veli da je današnje izvješće okrenuto ka priznavanju uloge rada u domaćinstvu. Tu imamo većinsku prisutnost žena, slab je zakonski okvir, često nema zakonske zaštite. S našeg stajališta možemo poboljšati neke dijelove teksta i zato ćemo raditi na amandmanima kojima se može obogatiti tekst i kojima se može mogu stvoriti uvjeti da bi se na europskoj razini priznala žrtva i prava dakle radnika u domaćinstvu. To su ukratko riječi kolegice Roza Estera koja će e, kada bude prisutna reći svoje mišljenje. Zamola bih kolegicu Kunevu da nam izloži svoje zaključno mišljenje. Hvala vam svima. Evo, završavamo ovu današnju raspravu, ali još ćemo imati vremena sa amandmanima poboljšati ovo izvješće. Veselim se e, suradnji sa vama. Hvala vam. Benissimo, Hvala lijepa, nekoliko trenutaka pauze, potom Prelazimo na iduće rasprave. Allora, per quanto riguarda la deadline degli Što se tiče rokova za amandmane na izvješće Kuneva, dakle 9. studenog i potom ćemo glasati u odboru 29. siječnja. Dakle, kao što sam rekla, nekoliko trenutaka pauze, onda nastavljamo sa drugim raspravama. kolege, riprendiamo. Dragi kolege, nastavljamo s radom. Prelazimo na točku broj 10. Dakle, provedba preporuka s 2010. o socijalnim standardima i standardima zaštite okoliša, ljudskim pravima, korporativnoj odgovornosti, riječima kolegica Bjork. Tack så jag tycker att detta är ett oerhört viktigt eh, eh, Mislim da se radi o izuzetno važnom političkom području i moramo to pitanje malo ozbiljnije shvatiti kao i kolege iz drugih odbora. Što se tiče međunarodne trgovine, izuzetno je važno vidjeti na koji način bi žene mogle iskoristiti trgovinsku politiku i kako bi te politike se mogle pripremiti na način e, da žene imaju više gospodarskih mogućnosti te isto tako e, da dobiju više obrazovanja na tom području. Moramo imati veći demokratski nadzor kako bismo mogli pratiti trgovinske pregovore koje se odvijaju danas. Također je važno da imamo više kohezije i usklađenosti e, na raznim područjima politika. U tom smislu jako mi je e, drago što e, se VTO želi pozabaviti načinom na koji razne trgovinske politike poštuju znači politike okoliša, socijalne i isto tako ravnopravnosti na području spolova Također je važno da e, ljudi koji na međunarodnim, e, na međunarodnom nivou sudjeluju u pregovorima imaju znači na umu taj aspekt, rodni aspekt. Ne smijemo e, zaboraviti kad govorimo o ljudskim pravima da govorimo isto tako i o pravima žena. E, e, tematske službe Europskog parlamenta su provele analize i studije. Trebamo vidjeti koje su e, posljedice trgovine na međunarodnoj razini što se tiče žena i djevojčica i to u okviru obrazovnog sustava. Očito je da postoje problemi povezani sa ovim trgovinskim politikama. Moramo jasnije e, Europskoj komisiji poslati znak. E, Europska komisija u naše ime provodi pregovore i izuzetno je važno da Europska komisija bolje brani ljudska prava. Bravi isto tako obrazovanje e, žena i djevojčica i pristup zdravlju žena i djevojčica. Što se tiče politika rodne ravnopravnosti, to treba biti uključeno u trgovinske pregovore jer to nije do danas bilo napravljeno na najbolji mogući način. Isto tako u svom tekstu govorim o tome da se moramo osnivati na e, znači o e, konvenciji o pravima žena i o međunarodnim sporazumima. Kao zaključak želim reći da za nas koji radimo na ovom e, području ravnopravnosti šansi, jednakosti šansi, važno je da moramo isto tako raditi na političkoj razini. Moraju nam se dati e, političke mogućnosti da utječemo na e, tržišta i na takav način ćemo postići bolju jednakost. Međunarodna trgovina ne smije dovesti u pitanje ljudska prava. Ono što se primjenjuje u okviru Europske unije mora se također primjenjivati u našim pregovorima sa trećim zemljama. Moramo e, e, isto tako imati specifičnu i kritičnu analizu onoga što smo do sada postigli i što radimo na tom području. Željela bih e, više reći u diskusiji, ali prije svega e, molim da mi vi kažete kako bismo e, mogli prema vašem mišljenju ojačati prava žena u okviru ovih međunarodnih sporazuma. Hvala vam, sada riječ imam gospođa Honeyball. Um, Hvala. Ja ću govoriti u ime Ineselo, Elo, izvjestiteljice u Sjeni. I ja ću pročitati ono što je ona e, poslala. E, ona pozdravlja ovaj prijedlog vezano uz ovo mišljenje i Postoji nekakva, e, nekakve detalje vezano uz prezentaciju i e, e, izvjestitelju Sjeni iz SND-a misli da se može ojačati potreba za stavljanjem u prvi plan znači rodnih pitanja u okviru međunarodnih trgovinskih pregovora. Znači, naša izvjestiteljica smatra da e, se znači mora uzeti u obzir rodna jednakost kad govorimo znači o pravima potrošača. Znači to se mora e, fokusirati isto tako i na znači ovu rad, rodnu jednakost. I o tome se mora govoriti u drugim odborima, ne samo u ovom odboru. Smatramo da se e, neki stavci trebaju uvesti kako bi se postavilo e, zahtjeve da postojeći budući sporazumi, trgovinski sporazumi imaju znači ovu klauzulu kojom se mora promovirati znači rodna ravnopravnost u svim politikama na način na koji mi to radimo već u europskoj uniji znači premošćavanje jaza što se tiče plaća i isto tako cijeli niz drugih pitanja e, isto tako izvjestiteljica u sjeni snd a e, žali što e, se zapravo trgovinski sporazumi na međunarodnoj razini ne pregovaraju na način da, da se uzima u obzir e, prava žena. Imamo stavak četiri, e, tu se to spominje i sve ono što se tiče e, prava e, reprodukcije i pristupa financiranju za ženu, znači to se mora ojačati. Također se smatra da obrazovanje i osposobljavanje što se tiče žena je instrument za osnađivanje žena u društvu. Komercijalni sporazum isto tako moraju uvesti klauzule kako bi zapravo žene bile neovisne što se tiče svojih e, karijera i isto tako pokrenu e, e, tvrtke i budu financijski neovisnost, financijsku neovisnost. Mikrokrediti u Indiji su zbilja izuzetni primjeri u tom smislu i moraju u tom smislu biti promovirani i staviti, moraju se staviti u prvi plan. Hvala vam. Da, riječ kolegici Le Grip. Euh, Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja govorim kao izvjestiteljica u sjeni za EPP. Priznajem i e, ispričavam se izvjestiteljici da nisam imala dovoljno vremena da detaljno analiziram ovu temu moram još i dalje dubinski e, analizirati ovu temu te u ovom smislu nismo imali dovoljno vremena da damo konkretne prijedloge e, u ime našeg kluba zastupnika. Vrlo kratko, cilj demokratskog nadzora E, što se tiče e, pregovora u tijeku za zaključivanje velikih trgovinskih sporazuma između Europske unije i ostatka svijeta, to je zapravo jedan cilj koji je izuzetno pozitivan i naravno nitko ne bi se tome mogao e, protiviti. Naša javnost je posebno osjetljiva i traži korake na tom području što se tiče demokratskog nadzora Isto tako imamo zahtjeve za transparentnošću, mi to naravno dijelimo. No, treba zapravo postaviti, e, postići pravu ravnotežu između demokratskog nadzora što se tiče e, nadzora e, sporazuma u toku isto tako realizma što se tiče provođenja samih pregovora jer zapravo sve ne može stalno biti predstavljeno na stolu isto tako mislimo da u budućnosti bismo trebali napraviti više nego u prošlosti e, znači Europska unija kroz e, Europsku komisiju treba se više pozabaviti ovim sporazumima e, posebno pridajući pažnju poštivanju naših socijalnih modela isto tako na području zaštite potrošača isto tako modela što se tiče e, okolišnih standarda, socijalnih standarda na području e, rada. Radi se o europskim modelima i normama koje zapravo odgovaraju europskim vrijednostima. Radi se zapravo o jednom modelu E, koji svi moramo imati na umu i e, možemo zapravo puno više napraviti kako te vrijednosti, norme i standardi Europske unije koji su e, dugi niz godina i desetljeća izgrađivani da oni budu uključeni u sam tijek pregovora i moraju zapravo postavljati post postojati te crvene linije pregovora preko kojih ne smijemo preći e, što se tiče e, ovog okvira ljudskih e, prava i nediskriminacije što se tiče žena i jednakosti žena i muškaraca, naravno taj aspekt je izuzetno važan u tim pregovorima. Što se tiče nacrta ovog mišljenja, Imamo nekoliko amandmana koje ćemo uložiti. Posebno pozdravljam e, e, što se spominje znači konvencija o eliminaciji svih diskriminacija e, prema ženama. To je instrument koji je izuzetno važan. Mislim da je ta referenca na ovu konvenciju već bila uključena u popis konvencija vezano znači uz ovaj preferencijalni režim plus Mislim da se e, treba paziti e, da zapravo e, vidimo na koji način se učinkovito primjenjuje ova konvencija o sprečavanju svih diskriminacija što se tiče žena. To bismo možda mogli pojasniti u tom smislu u tekstu. Mi E, isto tako e, konstatiramo da nemamo dovoljno e, detaljnih podataka što se tiče utjecaja velikih zaključenih sporazuma između Europske unije i ostatka svijeta, posebno što se tiče ovog aspekta E, poštivanja ljudskih prava i e, prava žema. Moramo imati zapravo puno objektivnije i preciznije studije vezano uz to i mislimo da je to izuzetno poželjno. Hvala. Evo ovo što mogu reći u ovom trenutku i nastavit naravno sa radom. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala vam. Mm, dajem riječ kolegici Forenci. Grazie Presidente. Ehm, Hvala vam, predsjedavajuća. Ja vas obraćam ne samo kao članica ovog odbora, u svojstvu zamjenice, već i kao izvjestiteljica u odboru INTA. U ovom izvješću, dakle, prije svega želim reći da je vaš doprinos od ključne važnosti, vaš doprinos kao odbora, dakle, i zadovoljna sam da se zbog ove suradnje sa kolegicom Bjork da možemo dakle zajedno odraditi ovaj posao kao što znate unutar odbora INTA smo osnovali radnu skupinu ovom gender mainstreamingu kako to je zasigurno dobra premisa ovog zajedničkog rada to velim zato što je prvi rezultat, a to se nadovezujem dakle na prethodnu intervenciju, dakle mi smo se u radnoj skupini prvo bavili utjecajem dakle rodnog elementa koje nalazimo u trgovinskim sporazumima, to je dakle naš prvi zadatak koji smo odradili, velim to je prvi korak još je mnogo toga potrebno učiniti dakle, kada govorimo o utjecaju rodnih e, politika u ovoj vrsti ugovora. Kada je riječ o doprinosu odboru. Ja zahvaljujem kolegici Bjork na dobro obavljenom poslu. Mislim da se pozabavila nekim ključnim elementima. Prije svega Vrlo rijetko se u trgovinske sporazumima spomenju dakle klauzule vezane uz ljudska prava. Kao što znate, prava žena se smatraju ljudskim pravima i to smo vidjeli u slučaju sporazuma sa Vjetnamom gdje se stereotipi o ženama dakle ne raspravljaju u klauzuli o ljudskim pravima. To je za mene od ključne važnosti i to je upravo ono čemu mi pomaže izvješće kolegice Bio. Dakle, moramo inzistirati kako bi se prava žena smatrala ljudskim pravima. Dakle, ovdje govorimo o nasilju muškaraca nad ženama, o odgoju djevojaka. To je ključni posao koji možemo obaviti zahvaljujući djelovanju dakle vaše izvjestiteljice i u odboru INTA. Potrebno je pratiti ono što od nas traži već duže vrijeme civilno društvo kada je u, u pitanju primjena konvencija Međunarodne agencije rada kako bi se ona uključila dakle u naše trgovinske politike. Da zaključim. potreba klauzule o ljudskim pravima treba biti izravno povezana sa činjenicom da se u ta prava obrajaju i prava e, žena. Mislim da je to strukturalni posao koji moramo obaviti. Povjerenica je govorila upravo u odboru INTA o budućoj trgovinskoj politici Unije. Nadam se da ćemo sa svojim odborom moći strukturalno surađivati kako bi se ženska prava dakle smatrala ljudskim pravima. I da zaključim. Želim reći da postoji problem sa evaluacijom ex ante i ex post. Kao što znate da, trgovinski sporazum poput etip a nije predviđena studija utjecaja, dakle eksante onome što bi mogle biti posljedice na materijalni život e, žena. A znamo iz sporazuma nafta da postoje posljedice vrlo teške po život žena takvih sporazuma. Dakle, moramo se zalagati za to da se naprave ove studije utjecaja, to će biti doista korisno. Zahvaljujem odboru i zahvaljujem izvjestiteljici. Hvala vam na ovoj intervenciji kojom ste nas podsjetili na jako važnu suradnju koja mora postojati u ovom parlamentu između različitih komisija. Vrlo često se dogodi upravo da do, toga ne dolazi i zato evo, prihvaćam vašu intervenciju i dajem riječ predstavnicima Europske komisije. Mm, Hvala vam. Želim prije svega zahvaliti na ovom radu koji će odbor nabaviti na ovom području. Možemo reći da se radi o velikom eh, radu i e, cijeli niz odbora u okviru parlamenta je uključen u to. Što se tiče nacrta mišljenja o kojem e, se sada raspravlja, mislimo da oni zbilja e, stavljaju, prvi plan ono što je za nas važno na području rodnih politika. Možemo reći da što se tiče područja koje su spomenuti u ovom izvješću, cijeli niz napora je poduzeto od 2010. godine. Imamo znači rezoluciju koja je usvojena bila u okviru ovog doma i možemo također sagledati rad koji je bio obavljen na ovom području. Što se tiče glavnih točaka želim istaknuti e, GSP šemu koja je bila reformirana u skladu sa prethodnim rezolucijama. Isto tako spominju se i ova konvencija o diskriminaciji svih e, e, o eliminaciji svih formi diskriminacije na ženama, CEDAV, konvencija CEDAV, isto tako ono je važno da se to, e, da se bude usklačeno sa ovom konvencijom. Što se tiče sporazuma, imamo cijeli niz bilateralnih sporazuma koji su od 2001. ili 2004. Spo, e, e, potpisani Singapur, Moldova, Gruzija i Kanada i tako dalje. Oni u svakom slučaju uključuju znači ovaj dio vezan u razvoj koji e, obvezuju znači da se poštuju svi standardi međunarodne e, organizacije rada i ako ne postoji ratifikacija konvencije onda se pozivaju partneri da to naprave Isto tako smo čuli od prethodnih e, govornika, možemo reći da ti sporazumi imaju znači tu e, klauzulu ljudskih prava, to je zapravo suštinsko i to je vijeće ustanovilo u svom dokumentu. Ono što je važno je da ovaj odbor isto tako razmišlja o tome koji su zapravo e, različite uloge institucija u cijelom ovom procesu. Nacrt mišljenja govori isto tako o dobroj regulaciji. Važno je da se to zapravo e, prepozna e, isto tako da se e, prepozna da se u okviru poglavlja sporazuma od 2010. prepoznaje znači ovaj dio vezan uz razvoj i ljudska prava. Možemo reći da ovo pravo ne se ne spominje u sporazume, nego to pravo postoji u stvarnosti. A što se tiče e, akcija o kojima govori e, ovaj odbor i provedbena politika možemo reći da imamo zapravo e, isto tako jačanje onoga što zovemo impact assessment znači procjena učinaka mi bismo pozdravili raspravu vezano uz to. Možemo reći da smo imali tu dimenziju ljudskih prava koja je bila uključena isto tako u proces e, prije i poslije osmišljavanja samo procjene učinka i to u okviru sporazuma o kojima pregovara Europska unija. Isto smo imali i smjernice o tome kako zapravo e, trebaju se procjenjivati politike na području roda i te smjernice je komisija e, objavila ove godine. To će predstavljati bolji instrument za analizu ove dimenzije. Što se e, tiče još nekih dodatnih primjedbi, što se tiče ovih e, procjene učinaka, mislimo da trebamo imati zbilja dobre podatke. Teško je dobiti dobre podatke. Možemo zbilja cijeli niz podataka spomenuti ovdje kakav je na primjer učinak učinak e, e, znači e, žena na području upravljanja tvrtkama i tako dalje moramo u svakom slučaju biti realistični o tome kakva, kakve podatke možemo sakupljati. U raspravi i u mišljenju također se spominje utjecaj trgovinskih politika i u tom smislu e, mišljenje spominje znači e, trgovinu i njezin utjecaj na cijeli niz e, neravnopravnosti teško je zapravo razdijeliti utjecaj e, unutarnjih politika i međunarodnih politika i, međunarodnih sporazuma i to zapravo moramo imati na umu. I zadnja točka, želim spomenuti i neke druge politike, znači e, trgovinska razvojna politika moraju biti usklačene Čuli smo što treba biti napravljeno na ovom području mikrofinancije i tako dalje, ali željeli bismo isto tako imati analizu e, koje su zapravo najbolje politike koje mogu fokusirati akcije u tom smislu kad govorimo o novoj trgovinskoj strategiji onda je bolje e, zapravo cilj je zapravo da se uskladi politika trgovinska politika sa znači suradnjom na području razvoja Mislim da u svakom slučaju što se tiče implementacije različite politike mogu podržavati jednu drugu. Hvala. E, Hvala komisiji na njezinom doprinosu. Najmo riječ kolegici Bjork e, da nam se obrati na kraju ove rasprave. Evo ja sam taman odlazila. Željela bih zahvaliti kolegama za komentarima drago mi je e, da ste istaknuli koje znači točke želite istaknuti gdje se moraju usklađivati politike gdje komisija ili vijeće moraju biti učinkoviti gdje mogu igrati e, relevantnu ulogu izuzetno je važno raditi sa izvjestiteljima E, dobro je da imamo nekoga koji se želi e, znači primiti ovih e, zaključaka e, u okviru odbora i dobro je da zapravo imamo procjenu kvalitete kvalitete učinka ovih međunarodnih e, sporazuma. U svakom slučaju se veselim radu sa izvjestiteljima u sjenu i ako želite uložiti amandmane onda molim da e, kontaktirate e, mene i moje službe, a mislim isto tako da će vjerojatno nam komisija dati neke dodatne detalje. Hvala. Kolega Hvala vam kolegice. Bjork na vašoj raspoloživosti i što ste vrlo pažljivo pratili ovu raspravu. Dakle, rokovi za amandmane do 23. listopada u podne glasovat ćemo u odboru 3. prosinca. Sad prelazimo na točku 11. Otvaramo novu raspravu, novu temu. Dakle, Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014 i politici Europske unije u tom području. Dajem riječ izvjestiteljici Terezi, kolegici Terezi Jimenez Beseril Barrio, izvolite. E, Hvala. Hvala Barbara. Ja sam vam htjela reći da ovo mišljenje odbora za e, žene radimo zajedno sa pododborom za e, ljudska prava i to je doprinos odbora FAM godišnjem izvještaju o ljudskim pravima. Pokušala sam e, unijeti teme koje su bitne za žene mm, i općenito rodnu ravnopravnost. Ovo nisam imala puno prostora budući da ovo je tek mišljenje nisam mogla puno toga dodati. A kao što i sami znate, jako je puno tema i stvarno nismo uspjeli unijeti više. Tako se nadam i molim, se, molim i vas da amandmanima to još e, obogatimo. Znate da je situacija žena zabrinjavajuća u velikom broju zemalja. Žene i dalje nemaju ista građanska i politička prava kao muškarci u nekim zemljama. Određene tradicije u brojnim zemljama samo e, i dalje potiču nejednakost i to je neprihvatljivo i to Europska unija mora oštro osuditi. Sva kršenja ljudskih prava se moraju riješiti kroz e, diplomaciju i kroz razvijenu najboljih praksi. Sve kulturne, tradicionalne i vjerske razlike ne mogu nikada opravdati nasilje nad ženama. smatram da je važno da se o tome razgovara i na našim, dakle i u našim e, izaslanstvima i u odboru za razvoj. Sjećate se našeg putovanja u zemlje e, AKP-a? Predstavili smo nekoliko izvještaja i u nekima od njih ja sam unijela amandman, ali smo to izgubili na kraju jer su to zemlje koje imaju drugačiju tradiciju. Tako da sve ono što se odnosilo na LGBT ili e, sa homoseksualnošću tu su nam se mišljenja razilazila. Isto tako ja sam veliku pažnju posvetila temi genitalnog sakačenja E, prisilnih brakova. Sve se to može skrivati iza tih e, takozvanih tradicija, no meni je stvarno dosta vidjeti e, male djevojčice sa starim muškarcima, jer te praksi još i tekako postoje. Pozdravljam imenovanje Europske službe za vanjsko djelovanje, imenovanje savjetnika za teme vezane uz rodnu ravnopravnost i drago mi je da uzimaju u obzir rodnu e, perspektivu. Isto tako u izvještaju spominjem tužnu stvarnost e, žena koje žive u ekstremnom siromaštvu, a ulaganje u ženu i u djevojčice je najbolji način za ostvarivanje napretka uloga žene u demokratskom razvoju se još uvijek ne valorizira dovoljno. Zbog toga podržavam sudjelovanje žena kao ključnih elementa u procesu mira i demokratizacije određene zemlje. Smatram da je jako važno i istaknuti visoku stopu nekažnjivosti počinitelja nasilnih dijela to treba svakako osuditi i zbog toga smatram da treba surađivati s tim zemljama na mm, unapređenju e, pravnih i sudskih postupaka. E, I ovdje sam spominjem Meksiko, ne zbog toga što je to zemlja u kojoj je najviše ovakvih e, događaja, ja o tim temama razgovaram kada posjećujem te zemlje, organiziram jako puno sastanaka sa nevladinim udrugama, sa civilnim društvom kako bih vidjela u kakvoj se situaciji nalaze žene. Molim i Europsku uniju da svoju vanjsku politiku koncentrira na jačanje gospodarskih e, kapaciteta žena te omogući djevojčicama obrazovanje. I to pogotovo djevojčicama u najsiromašnijim i marginaliziranim dijelovima. Osim toga osuđujem najoštrije e, postupanje prema ženama od strane terorističkih skupina i u Africi u kojima se silovanje i ropstvo koriste kao e, ratna oružja. Terorizam i oružani sukobi e, na Bliskom istoku te u Africi su doveli do e, sve većeg broja ovakvih slučajeva naselja. I žene i djevojčice se koriste kao ratno oružje i koriste ih i kao e, izvor financiranja za terorističke djelatnosti. pod točkom 3 navodim važnost jačanja uloge žena u promicanju ljudskih prava i e, demokratskih reformi. Isto tako tražim da pružimo podršku sudjelovanju žena, u procesu ostvarenja mira. Ciljevi agende za razdoblje nakon 2015. Jedan od novih 17 ciljeva jest osnaživanje žena i rodna ravnopravnost. Cilj 17 govori i o sigurnosti i miru. I smatram da je uloga žena e, jako važna. Mm, I o, tome će, na tome će raditi španjolsko e, predsjedanje UN-om. Neću sada sve e, pročitati, sve imate u dokumentima, no još bih zamolila sve vas da doprinesete ovom tekstu jer ovo je stvarno važno za ljudska prava i za e, rodnu ravnopravnost. Mm, rok za amandmane 23. E, listopada, glasat ćemo 12. studenog u odboru, a na plenarnoj u prosincu. Hvala vam. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som odovzdala slovo zástupcom jednotlivých frakcií a poprosím pani... Hvala. Dajem riječ predstavnicima klubova. Prvo zastupnica Hannibal. Hvala. Govorim u ime e, izvjestiteljice u Sjeni. Naša izvjestiteljica u sjeni je Lilijana Rodriguez. Ona ima neka mišljenja koje želi podijeliti s vama. Mi želimo u svakom slučaju zahvaliti izvjestiteljici. Mi smatramo da pitanja koje bismo mi željeli da e, se e, potaknu su već sadržana u ovom izvješću, ali želimo i neke dodatne doprinuse. SND e, i izvjestitelji u Sjeni još uvijek je mi smatramo da je uvijek, još uvijek potrebno da se u Europskoj uniji, ne samo u trećim zemljama, radi na rodnoj ravnopravnosti. Mislimo da konvencija o pravim ženama mora zbilja biti ratificirana od svih e, država članica i da je Europska unija mora u svakom slučaju biti primjer za druge. Što se tiče kvota e, i promoviranje e, sudjelovanja žena u političkim institucijama te u političkom procesu, mi mislimo da to mora isto tako biti tretirano u okviru zakonodavnog procesa kako bi se to uzelo u obzir u tvrtkama također. Što se tiče rodne ravnopravnosti moramo isto tako e, uzeti u obzir i aspekt LTBG što se tiče sporazuma sa trećim zemljama, izuzetno je važno da se promovira rodna ravnopravnost i jednakost u tim zemljama. Moramo također podržavati obrazovanje žena u tim zemljama i isto tako strukovno obrazovanje mora biti primijenjeno što se tiče e, obuka, što se tiče jednakosti, rodne jednakosti, posebno u trećim zemljama, to je nešto što moramo e, promovirati, te također moramo izbjegavati u toj obuci e, stereotipe. Što se tiče organizacija koje promoviraju jednakost, rodnu jednakost u trećim zemljama, njih se također mora poticati. I na kraju moramo također E, nastaviti e, zatvaranje tog e, jaza između žena i muškaraca što se tiče plaća te moramo na tom području u javnim institucijama i u komisiji promicati taj rad. Hvala vam. Dajem riječ idućem kolegi. Muchas gracias, Hvala vam. Mi želimo izvjestiteljici izraziti cijelu našu solidarnost jer jasno nam je da nema puno mjesta, a riječ je o vrlo važnom mišljenju i izvještaju. Naravno da rodna perspektiva mora biti uključena u to. Mi ćemo surađivati i dati nekoliko eh, naših amandmana i predložiti nekoliko strategija kako bi tekst bio još eh, bolji. Vidjeli smo da se spominje, recimo kad je riječ o oružanim sukobima, e, mislimo da bi možda bilo bolje ne konkretizirati e, zemljopisna područja, zato što znamo da nažalost svugdje gdje se vode ratovi da su žene e, žrtve i da se silovanje i ropstvo koriste kao ratno oružje. Isto tako vidjeli smo mm, da se inzistira na mm, političkim pravima žena i to je jako dobro, ali smatramo da bismo to trebali proširiti i na gospodarska i socijalna prava. Svi znamo za krizu i znamo da kad e, postoje nejednakosti, oni koji najviše trpe su upravo žene. Zatim, pitanje e, rodnog nasilja. Mm, to je jasno osuđeno, ali trebalo bi također E, umetnuti nešto o prevenciji i pružanju podrške žrtvama. Izvjestiteljica je govorila o slučaju Meksika te o slučaju ubojstava e, žena. To, e, to je dalje od nasilja, to više nije ni nasilje, to je fizičko uklanjanje žena na sustavan način. E, jako je važno da surađujemo sa odborom za razvoj. Ja sam baš kao izvjestiteljica član tog odbora. Na posljednjoj plenarnoj u Strasburu, u Strasburu smo usvojili opći akcijski plan za rodnu ravnopravnost i mislim da moramo uh, inzistirati na uvrštavanju načela rodne ravnopravnosti u sve politike e, vezane uz razvoj. I iako je mm, to sve bilo vrlo složeno, uspjeli smo doći do kompromisa. I na kraju još želim reći da je ovo mišljenje na izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu, ali i o, politici Europske unije u tom području. tako da mislim da u mišljenju nedostaje ovaj dio, ali mislim da prostora još ima i da bismo možda trebali biti malo konkretni o politikama Europske unije a možda bismo morali uvrstiti malo i autokritike prema tim politikama. Stoga bih ja unio još i što možemo učiniti konkretno ako želimo unaprijediti sudjelovanje žena u izbornim procesima. Te u procjeni koju vršimo na izborima u drugim zemljama. Tako da, eto, mislim da bismo to trebali još uvrstiti. No, u svakom slučaju, čestitamo, mislim da je ovo odlična startna točka, moći ćemo na tome lijepo surađivati i nadam se da ćemo na kraju imati sveobuhvatno mišljenje na ovaj izvještaj. E, Dobro. Htjela bi dati e, riječ nekome iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Netko se javio za riječ. Izvolite, imate riječ. Um, uh, Samo nekoliko riječi kako bismo podržali ovo izvješće. Mi smo pratili raspravu u e, pododboru e, za prava, isto tako u drugim odborima. Mi to u svakom slučaju pozdravljamo i također e, će nam biti zanimljivo vidjeti znači stajališta raznih klubova zastupnika i pratiti ovaj proces. Možemo reći da je to nešto što pratimo u svakom slučaju pomno i da je dobro primjer interakcije između e, znači parlamenta, e, komisije, isto tako službe za vanjsko djelovanje na području ljudskih prava. Ono što smo čuli danas, mislim da se radi o dobrom izvješću koji pokriva cijeli niz relevantnih pitanja. I naravno postoji prostor za poboljšanje, posebno e, kad govorimo o ovom specifičnom području kojim se bavite. Što se tiče izjava u parlamentu, nama se sviđa pristup samog izvješća te Ostavljamo naravno e, izvjestitelju i članovima parlamenta da strukturiraju to, ali dobro je da imamo zapravo fokus na cijeli niz instrumenta koji su, su nam na raspolaganju. Možemo naravno puno što možemo e, napraviti na ovom području. U svakom slučaju možemo poboljšati učinkovitost instrumenata koje nam stoje na raspolaganju. Imamo cijeli niz specifičnih prijedloga i sugestija kako bismo poboljšali te instrumente i mislim da je to ključno i korisno za našu akciju, za naše djelovanje. Zadnje pitanje koje bih želio spomenuti je zapravo vrijeme u koje se pojavljuje ovo izvješće. Mislimo da je to došlo u dobro vrijeme Budući da imamo e, novi znači akcijski plan za ljudska prava i demokraciju koji je usvojen u e, srpnju, radi se zbilja o dalekosežnom dokumentu koji će bio biti temelj za naše djelovanje na području ljudskih prava i demokracije, znači radi se ne samo o našoj akciji, nego isto tako i država članica i komisije i to za sljedećih pet godina. Zbog toga je izuzetno važno da ovaj dokument posjedujemo, a važno je da imamo i vaša mišljenja i vaš e, doprinos i vašu podršku u samoj provedbi. Ono što je izuzetno važno je da dobro provedemo e, ovo sve u praksu i te također dobro je da se spomenju i prioriteti prioriteti u okviru samog izvješća. Hvala. Prije nego što dam ponovno riječ izvjestiteljici, ja sam htjela dodati da se slažem kako vjerske razlike, kulturalne razlike ne mogu biti opravdanje za zločine protiv žena, istovremeno podupirem ove važne stavke koje si eh, navela u ovom važnom europskom dokumentu. Tu je važnost da se u politički dijalog i u naš program uključe dakle rodne politike, da one budu dijelom instrumenta kojima se žele promovirati ljudska prava. Naročito kada je riječ o odnosu sa trećim zemljama. Mi smo kao parlament oduvijek otvoreni za taj dijalog. Riječ je o zemljama koje su uglavnom u razvoju i one trebaju osjetiti našu blizinu. Zato e, čestitam na dobro obavljenom poslu. Tereza je evo zaključio u raspravu. Hvala Barbara. Želim zahvaliti kolegama, izvjestiteljima u Sijeni, Liljani Rodriguez i e, Sebastianu, te predstavniku Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam na komentarima i naravno ja se slažem da je potrebno uvrstiti nešto i o politikama Europske unije. Zato što kad govorimo o ljudskim pravima, moramo govoriti o ljudskim pravima izvan Europske unije. A kao što je sam Sebastian rekao, mm, prostora nema puno, no možemo to malo proširiti sa amandmanima. Sviđa mi se e, to što si rekao da e, se moramo prisjetiti i e, žrtava nasilja. I mislim da bismo trebali imati direktivu o nasilju nad, rodno uvjetovanom nasilju. Ovdje se e, govori o žrtvama rodnog uvjetovanog nasilja, dakle od kaznenog postupka do europskog naloga za zaštitu žrtava, no moramo inzistirati na provedbi e, zakona koji donosimo ovdje. E, hvala gospođi Honebol što je spomenula da je obrazovanje ključno. Ja sam spomenula to u jednom odjeljku, no to možemo naravno proširiti. A sada spominjanje Afrike i Bliskog istoka, pa to je uglavnom zbog toga što u ovom trenutku što je to najeklatantniji slučaj, slučaj djevojčica Boko Haramu i djevojčice koje e, se koriste kao robinje. Mislim da je to vrlo aktualan slučaj, zato sam to ovdje ispomenula. No možemo unijeti amandmane. I ja vjerujem, a to se traži i od ovog izvještaja, da sve ono što ima veze sa ljudskim pravima, delegacijama, da sa, ne samo da napišemo da je to jako važno, e, jako imamo puno organizacija ovdje i u Briselu i u našim e, državama da se o tome govori zato što se na taj način mogu promijeniti stvari. Hvala vam. Bene. Dobro, podsjećam vas da je rok za amandmane 23. listopada u podne, glasovat ćemo u odboru 12. studenog, a glasovanje u dv je 16. prosinca. Hvala vam kolege, prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Nastavljamo s radom, dakle preporuke Europske komisiji pregovorima o sporazumu o trgovini uslugama. To je sporazum TISA. Dajem riječ izvjestiteljici zelenih kolegici Moniki Vani. Hvala vam puno, gospođo predsjednice, dragi kolege. Vidim da izvjestitelji u sjeni za moje mišljenje su tu i to mi je izuzetno drago. Ja sam bila znači e, zadužena za e, nacrt mišljenja vezano uz izvješće gospođe Reding. Puno smo govorili o TTIP-u, ali manje o ovom sporazumu o trgovini uslugama, jer radi se o sporazumu koji će imati zbilja velike konsekvence. znači, radi se o zapravo sporazuma koji imaju taj plurilateralni aspekt. E, sada smo, e, sljedeći mjesec će početi 14. E, krug pregovora i imali smo znači odbor INTA, odbor za međunarodnu trgovinu koja će predstaviti posljedice sporazuma o trgovini uslugama. A moje mišljenje se tiče posljedica što se tiče jednakosti muškaraca i žena. Moramo u svakom slučaju se pozabaviti tim manjkom. Trebamo u svakom slučaju E, provjeriti posljedice što se tiče jednakosti muškaraca i žena. To ne treba biti samo e, horizontalna nadležnost naše odbore, nego isto tako to treba uzeti u obzir kad govorimo o nadležnosti odbora za međunarodnu trgovinu. Ja sam e, glavni izvjestitelj što se tiče javnog zapošljavanja i ja ću uložiti amandmane vezano uz ono što se tiče e, jednakosti e, muškaraca i žena. Što se tiče sporazuma o trgovini i uslugama e, TISA, to će imati velike posljedice na žene, one su potrošači usluga, posebno javnih usluga. I one to puno više koriste e, od muškaraca jer puno više i rade na području javnih usluga. Odbor za zapošljavanje u okviru tog odbora ćemo imati vrlo interesantnu raspravu vezano uz posljedice e, na zapošljavanje e, žena u okviru javnih usluga. I to što se tiče ovog sporazuma o trgovini usluga. A što se tiče mišljenja našeg odbora, mi e, imamo znači prijedlog procjene učinka na taj aspekt jednakosti muškaraca i žena koji je zapravo utjecaj e, TISA e, vezano uz bazu odlučivanja u okviru Europskog parlamenta kao i TTIP, o tome će parlament morati odlučivati i glasati. U drugim odborima smo također e, diskutirali o potrebi da se e, znači iz tog e, ugovora sporazuma isključe javne službe od javnog interesa kako to ne bi imalo po utjecaj negativni utjecaj na prava žena mi tražimo isto tako od europske komisije da nam daju znači što se tiče rodnih rodnog aspekta podatke kako bismo vidjeli kakva je kakvo je predstavljanje i prisutnost muškaraca i žena u socijalnim službama. Mislimo da parlament u tom smislu mora igrati e, važnu ulogu, a mislim posebno na ovaj postupak usvajanja mandata. Tu u taj pregovarač, proces pregovaračkog mandata e, nije bio uključen parlament i to je nešto što je zabrinjavajuće i dvojbeno. Možemo reći da će pregovori biti vrlo e, dinamični zapravo je šteta što moramo tako hitno raditi možemo reći da će posljedice biti e, daleko sežne i da moramo isto tako imati procjenu učinka i e, što se tiče prava muškaraca i žena jednakosti muškaraca žena i znači temeljnih prava budući da imamo vrlo malo mjesta u okviru nacrta mišljenja. E, u ovaj prvi tekst nisam, nije uključen cijeli niz točaka no u svakom slučaju mi je drago što ćemo imati raspravu eh, i nadam se da će amandmani koje ću ja uložiti i e, izvjestitelji u sjeni da će na neki način eh, popuniti taj jaz posebno što se tiče javnih službi i isto tako ovih javnih natječaja što se tiče tih javnih natječaja, imamo kriterije da tvrtke koje daju e, ponude moraju isto tako e, podastriti i prijedloge kojima i programe kojima promoviraju mjesto žena u svojim tvrtkama. Također što se tiče pitanja transparentnosti, pristupa dokumentima i informacijama, što se tiče uključenja e, socijalnih partnera i građanskog društva to je nešto što ćemo u svakom slučaju promovirati što se tiče e, procesa konzultacija. Kad e, mislim da o tome se mora u svakom slučaju raspravljati u odboru za prava žena jednakost spolova. Imamo cijeli niz e, znači odredba koje imaju veliki utjecaj na javne usluge. Dobro, hvala vam lijepa. Ja ću govoriti u ime izvjestitelja da Sijena, u ime EPP-a i zahvaljujem ovo kolegici Vani na dobrovinom poslu. Istaknula je ključnu važnost međunarodnih sporazuma, dakle njihovu ulogu u priznavanju važne uloge Europske unije na međunarodnoj razini. Međutim, istovremeno želim naglasiti, nešto, naglasiti funkciju, stratešku funkcionalnost dakle, koju imaju ovakvi sporazumi o trgovini uslugama. Rezultat svega ovoga je da je TISA instrument čiji se društveni i gospodarski učinak ne smije podcijeniti. Dakle, nakon rada kolegice, želim vam postaviti, nakon ovo što je kolegica rekla svom radu, želim vam postaviti pitanje kako vi mislite da će provedba ovog sporazuma naštetiti ženama? Dakle, zanima me kako, kako to da vi vjerujete u takvo što, dakle, vi držite da će ova provedba naštetiti e, ženama, dakle, Sada kao predsjedavajuća želim reći da daje riječ kolegici Bjork. Tak så mycket eh, och tack till eh, Hvala vam. Zahvaljujem također eh, autorici mišljenja. Kao što što sam rekla u prezentaciji svojeg mišljenja, mislimo da se znači e, međunarodni sporazumi moraju e, sagledavati u e, aspektu u svjetlu rodne ravnopravnosti. Sigurno ću predstaviti amandmane koje će inzistirati na obrazovanju, isto tako zdravstvenoj skrbi. Što se tiče trgovačkih sporazuma, e, moramo paziti da to ne dovodi do prema do problema što se tiče pristupa financijskim e, uslugama a posebno što se tiče samih troškova financijskih usluga trebamo vidjeti koji je sustav osposobljavanja i obrazovanja u državama s kojima se takvi sporazumi e, potpisuju i trebamo vidjeti da se sustav obrazovanja i zdravlja u svakom slučaju u tom smislu e, zaštićuje E, moramo imati političke ciljeve, okolišne ciljeve, socijalne ciljeve i to radimo na europskoj razini, a moramo to isto raditi na međunarodnoj razini kroz ovakve sporazume. Žene koriste e, sektor usluga ali one i često zaposlene u sektoru usluga i zbog toga je potrebno da podržavamo žene koje su s jedne strane korisnice, a s druge strane radnice u tom sektoru usluga. U okviru međunarodne trgovinske organizacije imamo znači jedan krug pregovora e, što se tiče usluga. Ti pregovori su nekako zastali jer nismo uzimali u obzir e, znači sve ove aspekte ljudskih prava, e, prava vezana uz okoliš i tako dalje. Ne smijemo e, napraviti istru pogrešku u okviru ovog sporazuma o trgovini uslugama. A riječ ima kolegica Židnjanska. Pekne, Djekujem pani za navrh tohto stanoviska. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. Razdi se o važnoj temi u, na ovom području, znači e, usluga, javnih usluga. Europska unija je najveći izvoznih usluga i u tom smislu moramo raspravljati o javni, jamstvima i isto tako rodnoj ravnopravnosti. Kako bismo neke prijedloge bolje razumjeli, imamo nekoliko pitanja vezano uz to kao i e, moji kolege. Željela bih znati da li imate više informacija vezano uz utjecaj tise na rodnu jednakost. Razumjela sam da je postojala javna rasprava u 2013. godini te da cijeli niz nevladinih organizacija i udruga su sudjelovale u toj javnoj raspravi te cijeli niz udruga, ženskih udruga su dale svoje doprinose. Rekli ste da e, žene nisu od početka bile uključene u pregovore i to je u drugoj točci spomenuto. Što zapravo imate na umu? U trećoj točci postoji preporuka EU kako bi isključila javne usluge iz područja primjene TISA. Da li imate argumente za podršku ovom zahtjevu? Koja je znači veza između ovog trećeg prijedloga i žena? Hvala. Riječ ima kolegica Nojšle. Das Wort. Ich möchte mich ganz explizit bei der äh, Berichterstatterin bedanken. Sie hat wirklich schon eine sehr gute Želim zahvaljati izvjestiteljice na ovom mišljenju, radi se o vrlo interesantnom tekstu. Budući da smo imali ograničen tekst, postoji cijeli niz elemenata cijeli elemenata koji nisu bili uključeni, toga smo smje, svjesni. Što se tiče amandmana, to treba biti shvaćeno kao dodatak. Jasno, jasno mi je da niste imali dovoljno prostora i na istoj sam liniji kao i vi. Što se tiče negativnih učinaka, uvijek govorimo e, o, tom aspektu rodne e, je ravnopravnosti i jednakosti ali da li će možda se ovdje raditi isto tako i o povećanju rasta u okviru tise da li to znači više rasta ali isto tako za e, muškarce i za žene moramo imati više informacija vezano uz tu temu jačanje E, gospodarskog rasta, da li će to od toga imati e, koristi i bogati i siromašni muškarci i žene. Obično to nije slučaj. To je teoretsko pitanje koje me zanima, tko će zapravo imati koristi od e, povećanja gospodarskog rasta u koji će proizaći iz tise. Neke zemlje žele se sporazum o tisi Željeli bismo znati koliko koliko će žene od toga imati e, žene koristi, a neće li to dovesti zapravo u pitanje prava e, žena. Postavljamo si pitanje e, vezano uz zemlje koje neće biti potpisnici ovog sporazuma o trgovini uslugama. To će imati posljedice na žene koje neće, u zemljama koje neće potpisati TISU možemo reći da e, zemlje i tržišta zemalja potpisnica će se zapravo pridružiti ali postoji zapravo ta jedna svjetska e, odgovornost što se tiče prava žena na, na međunarodnoj razini Moramo biti u svakom slučaju oprezni. Trebamo biti svjesni da zapravo takav tik pregovora ne dovedu u pitanja naše ciljeve e, razvoja. Naravno, želimo e, da se približe razvijene zemlje, ali ne smijemo e, zaboraviti pomoć i zemlje u razvoju. Ako imamo znači pomoć e, razvoja, s druge strane imamo komercijalnu politiku koja je potpuno pogrešna, onda to sve može biti dovedeno u pitanje. Ta pomoć razvoju može biti dovedena u pitanje. Moramo imati na umu ciljeve razvoja i moramo što se tiče sporazuma o trgovini uslugama biti vrlo vrlo e, svjesni toga da li će to doći do, dovesti do nekakvih e, poboljšanja i koristi ili ne imali smo sporazum o s Kanadom, o tome se puno govorili. Ali što zapravo e, o interakciji između bilateralnih sporazuma i TISE? Imamo odvojene sporazume, ali postoji interakcija iz različitih sporazuma. O nekim temama E, će se znači razgovarati u okviru sporazuma o trgovini i uslugama, ali da li sa SAD-om i Kanadom o tome već e, nije bilo dogovoreno u okviru nekih drugih sporazuma? Da li će se onda primjenjivati najstroža ili najlakša odredba koja je najviše ili najmanje obvezujuća? Osim toga govori se ovdje o uslugama, naravno no postoji isto tako i problematika što se tiče zaštite podataka kako se e, rukuje i tim podacima i kako se prenašaju e, podaci između raznih partnera mislim također o podacima što se tiču žena o njihovom zdravlju da li će se to e, čuvati da li će biti zadržavanje e, podataka i mislim da u tom smislu zaštita privatnog života i e, zaštita podataka u okviru ovog sporazuma je izuzetno važno. E, jako je loše što se tiče TTIP ali i drugih trgovačkih sporazuma nismo mogli napraviti procjenu učinka u okviru našeg odbora i zbog toga moramo imati u drugim sporazuma tu analizu učinaka. Hvala. A sada ću dati riječ predstavniku komisije. Thank you very much for your interest in the, in the TISA negotiations. Hvala vam što ste pokazali ovoliki interes za pregovore o TISI. Trenutačno se vode pregovori u još jednoj drugoj dvorani, tako da glavni pregovarač nije stigao danas na ovaj sastanak. Pridružili smo se pregovorima o TISI zato što, kao što znate, tu su dakle, i gospodarski interesi, usluge su važan dio našeg gospodarstva. Oko 17% BDP-a, našeg BDP-a dolazi iz usluga i imamo suficit na, našem, na našoj trgovinskoj bilanci, to je oko 170 milijardi eura. To pokazuje da ako budemo otvoreni i ako otvorimo tržišta e, tvrtkama, da ćemo moći stvoriti nova radna mjesta i e, gospodarski rast, a to će onda naravno koristiti i muškarcima i ženama. Europske tvrtke se još uvijek suočavaju sa značnim, e, značajnim trgovinskim barijerama po svijetu, a istovremeno je Europska unija mm, otvorena za konkurenciju iz e, trećih zemalja. Stoga bismo kroz ovaj sporazum htjeli definirati jednake uvjete poslovanja za naše operatere u, tri, u trećim zemljama. Čuli smo mnogo toga o javnim službama i svjesni smo da moramo zadržati našu sposobnost da odgovorimo na ključne izbore naše, e, našeg društva. Znate da zdravstvena skrb i, ili obrazovanje su među najboljima u svijetu i da imaju vrlo važnu ulogu u Europske, Europskoj uniji. I to odražava i europski zakon i donositelji odluka to moraju zaštititi. Naravno to znaju i naši glavni e, pregovarači. Znamo da e, žene više ovise o javnim službama, javnim uslugama više nego muškarci, a istovremeno su i e, predstavljaju veći broj zaposlenih u tim službama i jamčimo vam da u svim našim trgovinskim sporazumima već 20 godina nikad ne preuzimamo obveze u područjima od javnog interesa poput javnog zdravstva, e, obrazovanja, socijalne skrbi za djece i tako dalje. Naravno i TISA se drži tog pravila. A to je javno rekla i povjerenica Malstrom te predstavnik SAD-a, gospodin Froman. Oni su dali javnu izjavu i rekli da ništa unutar sporazuma TISA neće narušiti ili ugroziti javne usluge. U nacrtu uh, opi, mišljenja rečeno je da se ne želi oslabiti napredak Europske unije u tom području, no mi želimo reći da TISA se ne bavi ne, dakle, taj sporazum neće utjecati na sposobnost svake zemlje da, zemlje da regulira svoje tržište uslugama i to se odnosi i na domaće i na strane tvrtke. Pravila o, o rodnoj ravnopravnosti su naravno mm, važna i primjenjivat će se recimo i ugovorima o javnoj nabavi. Zatim, e, spomenuli ste da treba napraviti e, učinak na e, rodnu ravnopravnost ovih sporazuma i naše službe trenutačno provode studiju učinka, zapravo studiju izvedivosti. Počeli smo raditi i studiju nakle o utjecaju na rodnu ravnopravnost, nismo još dobili te rezultate i nadam se da će biti uskoro objavljeni. Nadam se, mislim da TISA neće imati negativan učinak na rodnu ravnopravnost. Ali mislim da to neće biti lijek za sve probleme rodne ravnopravnosti općenito. Hvala. Sada dajem riječ kolegici Vani da čujemo njezin zaključak. Hvala vam. Hvala i predstavnici komisije na vrlo interesantnim podacima. Hvala izvjestiteljima u sjeni na doprinosima i na prijedlozima aspekata koji nedostaju u mišljenju. Jasno je koliko je ova tema široka i koliki će učinak biti dakle, od politike zaštite podataka do ostalih sektorskih pitanja kao što su spomenuli kolege iz socijalista i iz Ujedinjene ljevice. Pitanja koja ste postavili pokazuju stvarnu potrebu za procjenom učinka na rodnu ravnopravnost. Ako me pitate imam li e, specifične brojke o tome, mislim nemam, ali upravo je zadatak komisije da da nam ponudi e, takvu studiju. Jedino ćemo tako imati temelje na temelju kojih ćemo moći razumjeti kakav će biti učinak. Da, imamo puno dokumenata iz institucija, te podatke od dionika e, u socijalnom sektoru, e, zatim od e, sindikata, a i vidjeli smo primjere neuspjelih Mm, liberalizaciju tog sektora ne samo zbog socijalnih razloga već i zbog uh, gospodarskih problema jasno nam je da je mm, mnogima teže pristupiti ovim uslugama to je bila posljedica određenih e, privatizacija. I to se uglavnom odnosi na žene e, koje rade, koje su zaposlene. To mora biti jedan od glavnih zahtjeva našeg odpora. Dakle, moramo inzistirati na ocjeni učinka ovog sporazuma na rodnu ravnopravnost. Zatim e, prijedlog da se socijalne e, usluge skinu sa popisa o kojima, tema o kojima se pregovara. Mm, možda to nije dovoljno široko opisano, ali očito je da je nešto već predviđeno. Kad je riječ o socijalnim e, uslugama moramo biti vrlo oprezni i vrlo pažljivo ocijeniti što će se dogoditi ako i njih uključimo u pregovora. To vrijedi i za ovaj sporazum, ali i za ostale e, odbore. Odbor za e, regionalni razvoj, odbor za zapošljavanje. Naravno da ne želimo u potpunosti isključiti te usluge. Ja se nadam da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala vam svima na spremnosti i na suradnju. 21. listopada ćemo se sastati sa izvjestiteljima u Sijeni. Još će jedna kolegica sudjelovati na tom sastanku, ali smatram da je ovo vrlo važna tema. Hvala vam. Hvala. Rokovi za podnošenje amandmana su 21. listopada 2015. E, u podne. Odbor glasa 12. E, studenog, a u odboru za međunarodnu trgovinu 10. E, prosinca. I sada dolazimo do posljednje točke dnevnog reda. Imamo dva stručnjaka iz Europskog instituta za jednakost spolova. Oni će nam predstaviti indeks jednakosti spolova, to je vrlo važan izvještaj koji sadrži podatke za 2015., 2010. i 2012. i omogućuje procjenu, dakle, dakle omogućuje analizu trendova. To isto tako izvještaj na kojem ćemo čuti konkretne brojke o nasilju nad ženama. Stoga dajemo riječ prvoj stručnjakinjići, stručnjakinji doktorici e, Lengand. Committee, visitors. E, first I would like to e, thank... Hvala vam svima što ste me pozvali u ovaj odbor da vam predstavimo indeks jednakosti spolova. U lipnju 2015. smo objavili drugu verziju Sigurna sam da ste čitali i prvi indeks koji smo objavili 2015. Vidim da imate publikacije na stolu, tako da mi je drago da ste za to zainteresirani. Indeks nam e, nudi e, mogućnost praćenja situacije e, što se tiče rodne jednakosti od 2005. Tako da vidimo koliko je napretka ostvareno. S obzirom da nemam puno vremena, neću ulaziti u detaljne analize Mm, dakle po svakoj zemlji, već ću govoriti o Europskoj uniji. Mislim da će vam ovi podaci biti i tekako korisni. Samo da vas podsjetim na neke metodološke činjenice koje su bitne za razumijevanje ovog indeksa. Dakle, mjere se jazovi na četiri razine ostvarenja. To znači da zemlja članice neće nikada ostvariti dobre rezultate ako će postajati razlike između postignuća e, žena i između žene i muškaraca. I tu se uzima u obzir i obrazovanje i zapošljavanje. I mi sve to uzimamo u obzir i to je važno zato što e, razlike između muškaraca i žena E, se samo povećavaju i to je indeks uzeo u obzir. E, dakle, ljestvica ide od 1 do 100. Tako da kad vidite te brojke razmišljajte o tom e, rasponu. Što smo bliže broju 100, znači da smo bolji, zato što 100 zapravo znači punu ravnopravnost. Sad ću pokazati glavne rezultate. Ovdje vidite rezultate zemalja članica, dakle iz 2012. Vidimo da je prosjek Evropske unije 52,9, to znači da je i sama Evropska unija tek na pol puta prema rodnoj ravnopravnosti. Možda ne vidite e, zelene strelice, ali vidite da je situacija E, u oko dvadesetak zemalja se popravila, a u osam se pogoršala. Zemlje koje pokazuju najbolje e, rezultate su Italija, Cipar, e, Španjolska, Njemačka i Irska. Četiri najbolje zemlje su naravno skandinavske zemlje i nizozemska. Zatim imamo desetak zemalja oko prosjeka, zatim četiri zemlje koje su znatno ispod prosjeka. Tako da ovo je vrlo općenit prikaz. Sada ne vidimo naslov ovog slajda. Ali sada ćemo vidjeti kako izgleda trend od 2005. 2005. bio je 51, zatim 52.4 i 2010. i 2012. 52,9. Opći zaključak je da nije bilo mnogo napredaka od 2005. u Europi. Taj Najveći napreci su ostvareni u, na položajima moći, dakle na položaju donošenja odluka. A zatim imamo i dva područja u kojima se situacija pogoršala. To je područje dakle vremena, preraspodjele e, zadataka između muškaraca i žena, te u području e, znanja, to uglavnom podrazumijeva cjeloživotno učenje. Ovo je detaljni pregled indeksa prema domenama. Vidite, dakle, narančasto, to je vrijeme, to je 37,6, zatim znanje 49,1 e, i moć to su najproblematičnija područja i počet ću svoje izlaganje time što se koncentrirati na tri. Zatim područje rada, vidite to je plave boje, e, novac je žuti i zdravlje u ta tri područja se situacija baš nije puno mijenjala. U području vremena. Dakle, to je jedno od najproblematičnijih područja i tu se pokušava vidjeti koliko se vremena, kako se dijeli vrijeme koje muškarci i žene posvećuju raznim socijalnim aktivnostima ili njezi. I sada slika koja nam pokazuje jako puno crvenih strelica i to nam pokazuje da se situacija uglavnom pogoršala i tek se malčice popravila u osam zemalja članica. To znači da u tom području ravnomjerna raspodjela zadataka odgovornosti u dakle e, aktivnostima njenge i socijalnim aktivnostima da je to zapravo najveći u tom području postoje najveće razlike. Imamo skandinavske zemlje i nakon toga i tu recimo razlike između Švedske i Bugarske je ekstremna. Gotovo 62% u Švedsku i samo 17 e, bodova za Bugarsku. Dakle, to je gotovo četverostruka razlika. Ovdje smo pokušali pogledati na koji način indeks e, o rodne ravnopravnosti odgovara ciljevima iz Barcelone. 2002. na samitu u Barceloni e, odlučeno je da će ciljevi biti 33% za djecu ispod 3, i 90% za e, djecu školske dobi. Naravno, to je vrlo važan čimbenik koji bi nam e, mogao objasniti zašto je raspodjela vremena tako neravnomjerna. Ovo je prvi cilj iz Barcelone, to je 33%, a na lijevoj strani vidite 19 zemalja koje nisu ostvarile prvi cilj iz Barcelone. To je bila situacija za 2012. A druga poruka je da je ispunjavanje mm, e, ciljeva iz Barcelone usko povezano <clears throat> sa ostvarivanjem svih ciljeva. Jedino Portugal ima um, malo lošije rezultate, ali ostale zemlje poput Danske, Švedske i Nizozemske su vrlo, one su vrlo blizu ovoj liniji. To znači da uh, zapravo ostvaruju najveće rezultate i da imaju najbolje usluge. A ako pogledamo drugi uh, cilj, to je dakle od mm, treće godine do šeste, 2012. samo 11 zemalja članica ispunilo drugi cilj iz Barcelone. To su ove zemlje koje vidite na desnoj strani. I ovdje možemo izvući nekoliko zaključaka. Prvo, da je to vrlo visok broj zemalja koje još uvijek nisu ispunile ciljeve. A drugo, imamo pozitivnu vezu između e, pružanja dječje skrbi i općenitog e, indeksa o e, rodnoj nejednakosti. I to objašnjava zašto još uvijek postoji tolika razlika i neravnopravnost. Nedostatak skrbi za djecu, i ja bih još dodala kvalitetne usluge i cjenovno prihvatljive, posebite za djecu ispod, to djecu mlađu od tri godina, stavlja ogroman teret na žene i zato imamo i takvu neravnomjernu raspodjelu e, vremena. Ako pređemo na drugo problematično područje, to je područje moći ili donošenja odluka. Ovdje, rekla sam, došlo je do značajnog napretka, ali rezultat je još uvijek dobar. Imamo jako puno crvenih strelica ovdje vidite da se situacija popravila u 20 zemalja članica, to je zapravo vrlo dobar rezultat, a ja bih skrenula vašu pozornost na na ovaj graf. Druga okomita linija pokazuje razliku između muškaraca i žena u donošenju odluka 2010. A ona najdesnija strelica predstavlja podatke za 2012. Što se tu dogodilo? Objasnili smo ovu promjenu činjenicom da 2010. strategija komisije za ravnopravnost muškaraca i žena je pokrenuta tada. I tada je pokrenuto mm, jako puno inicijativa baš za žene u dakle, području donošenja odluka, čak i e, neki zakonodavni prijedlozi. I od tada smo primijetili zapravo značajne promjene i to posebice u području gospodarskog donošenja odluka. Francuska ili Nizozemska, na primjer, imaju zakonodavne kvote i to je značajno unaprijedilo položaj žena i u politici no e, Njemačka ili Ujedinjeno kraljevstvo koje su recimo imali vrlo široku javnu e, raspravu i to je također imalo značajan utjecaj na porast žena na položajima donošenja odluka. Tako da, eto, vidite kako inicijativa i zakonodavni prijedlozi zapravo mogu dovesti do pozitivnih promjena. A koji su problemi s kojima se još uvijek suočavamo u području znanja? Kao što vidite, vidite da su brojke naglo pale u području e, cjeloživotnog učenja i evo zemlja koja ima ovu vrlo dugačku crvenu e, strelicu je Ujedinjena kraljevina, dakle njihov je rezultat pao za 18 bondova u razdoblju 7 godina, to je ogroman pad u tek nekoliko godina. Zatim Danska koja vodi koja ima najbolje rezultate u ovom području ima vrlo dobre rezultate u obrazovnim postignućima u trećoj, e, pardon, u visokom školstvu. No u obrazovanju još uvijek imamo dosta niske rezultate i o tim problemima razgovaramo već neko vrijeme. Znate da je u strategiji Europa 2020. definiran cilj koji se odnosi na visoko obrazovanje, i cilj je povećati udio populacije od 30 do 34 godine da su završili e, neki oblik visokog, e, visokoškolskog obrazovanja do 40% do 2030. I sad kakva je situacija u Europskoj uniji kad je riječ o tom cilju? Ova crna, mm, crni stupac predstavlja žene. Znači da žene su 2007 da je postotak žena koje su diplomirale na visokoškolskim institucijama je dakle rastao i žene su dosegle taj cilj u ovom području. Ovo je zapravo jedino područje u kojem su recimo muškarci u gorijem položaju. Muškarci ovdje predstavlja ih ova zelena ili siva ljestvica i vidi se da su oni znatno ispod, e, cilja, ciljeva Europske unije. U području rada e, situacija se nije znatno promijenila, došlo do određenih napredaka. Naravno, Grčka je ovdje imala najveći pandi, svi znamo zašto je to tako. Htjeli smo vam pokazati kako izgleda situacija u Europskoj uniji u odnosu na ciljeve definirane za, EU. za Europsku uniju. E, cilj strategije EU 2020. je 75%. E, muškarci su već dosegli taj cilj zato što je njihova stopa zaposlenosti iznad 75%, ali žene su još daleko od tog cilja. A od 2010. do 2012. se e, rodne razlike malo smanjila, ali ne zbog toga što, se, što se poboljšala situacija žena, već zbog toga što se situacija muškaraca pogoršala. No treba biti vrlo pažljiv sa e, stopama zaposlenosti. To je tradicionalan način takozvanog broja, brojanja zaposlenih osoba, ali to krije jedan važan faktor, a to je da su brojne žene zaposlene na pola radnog vremena. Zato smo mi u indeksu uzeli u obzir i, i žene koje rade na pola radnog vremena. I kad imamo ekvivalent za puno radno vrijeme, onda dakle taj postotak raste sa 12 na 17%, tako da vidi se da je mm, ta razlika u stvarnosti mnogo veća. Još jedan važan podatak, dakle kako se rodna ravnopravnost, kakav je odnos rodne ravnopravnosti sa gospodarskim rastom, to se uglavnom mjeri BDP-om po glavi stanovnika. I ovdje imamo vrlo važne pokazatelje koji pokazuju da postoji veći gospodarski razvoj, u zemljama u kojima mm, je bolja situacija u rodnoj ravnopravnosti. I to znači da moramo raditi na uvođenju rodne perspektive u... to je zapravo se pokazalo da je bilo dobro uvesti rodnu perspektivu u e, strategiju Europa 2020. Dakle, to je sve imalo pozitivan učinak i uglavnom je to dovelo i do unapređenja financijske situacije tako da, iako gospodarska situacija e, nije tako dobra, vidimo da ipak e, je situacija nešto bolja. Ovdje vidimo tek nekoliko zemalja u kojima se situacija pogoršala. To su, to su ove zemlje gdje su crvene strelice, a većini drugih je ipak došlo do napretka. Zatim imamo i ciljeve za stope siromaštva. Tu se također uzima u obzir e, razlike između muškaraca i žena u dakle mm, siromaštvu. Ako gledamo muškarce i žene kao homogenu skupinu, onda vidimo da je razlika mala, to je 1,4. No naravno to nam govori da moramo analizirati dublje i analizirati pojedine skupine. Zato što bi nas očito ovaj opći rezultat mogao navesti na krive zaključke. Ovaj nam graf pokazuje kakva je situacija u Europskoj uniji u vezi sa još jednim ciljem, a to je smanjiti broj stanovnika ispod granice siromaštva. I vidimo da od 2010. do 2013. ovo su milijuni ljudi i vidite da su brojevi rasli. I broj muškaraca je više porastao, sada je to preko jednog milijuna a u slučaju žena to je 0,4. Isto tako je relevantno pogledati na koji način se indeks povezuje sa um, troškovima za e, socijalnu zaštitu, socijalnu skrb. To je također e, se izražava kroz postotak BDP-a. I e, odnos je pozitivan, nije vrlo snažan, ali je pozitivan i pokazuje da rješavanje problema siromaštva i socijalnog isključivanja mora uključiti i rodnu dimenziju. Ovdje vidimo broj zemalja koji imaju, dakle koji više troše na socijalnu skrb, imaju bolje indekse. Taj odnos nije baš jasan zato što imamo zemlje poput Portugala, Italije i Grčke koji imaju visoku, visoke troškove za socijalnu skrb, ali nemaju dobre rezultate u ovom indeksu. Tako da moramo biti pažljivi u interpretaciji tih podataka. I proći ću vrlo brzo kroz domenu zdravlja, na ovome ćemo još raditi. Postoji jedno područje, dakle to je bihovjeralno mm, aspekt zdravlja, to nismo uspjeli ispuniti jer nismo imali odgovarajuće pokazatelje. U ovom trenutku su rezultanti poprilično visoki, dakle prosjek je na 90 od 100. Situacija se znatno popravila kad je riječ o pristupu uslugama. Jedan od najvećih fokusa proteklog izvještaja ovog indeksa bio je o nasilju nad ženama i izračunali smo jednu kompozitnu mjeru, uzeli u obzir različite oblike nasilja od dakle dobi od 15 godina te u proteklih 12 mjeseci. Tako da smo ukupili te podatke i mislim da smo dobili jednu kompletnu sliku. Ono što smo otkrili e, su vrlo interesantni rezultati. Da indeks rodne e, jednakosti spolova te kompozitni e, pokazatelj direktnog nasilja, dakle kako su povezani. Ako su e, razine rodne jednakosti više, onda će žene radije prije prijaviti e, nasilje. Trebali smo vrlo pažljivo razmišljati o interpretaciji tih rezultata i postojala je velika opasnost da na kraju kažemo da bolji indeks jednakosti spolova dovodi do češćih slučajeva nasilja. Ne, nije stvar u tome, već e, veća jednakost spolova vodi do toga da žene vjeruju u, dakle, u institucije i da će biti spremne prijaviti svoj problem. Glavni zaključci su da postoje još uvijek e, dva značajna područja. Zapravo mnogo ih ima mnogo više, ali područja koja traže najviše pozornosti su dakle raspodjela zadataka između muškaraca i žena dakle u kućanskim poslovima te mm, zastupljenost muškaraca i žena u, e, na položajima na kojima se donose odluke. Dakle, to su područja na kojima smo, u kojima smo još daleko od cilja. Rodna ravnopravnost je ključna e, za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i to pokazuju i podaci koje imamo. I moja zadnja moj zadnji komentar je da 26.11. organiziramo jako važan sastanak o nadzoru provedbe direktive o pravima žrtava, to je iz perspektive rodnoj jednakosti. Dakle, e, sastanak će se održati 26.11. u Vilniusu Naravno, vi ste pozvani na taj sastanak, e, tajništvo ima sve informacije. I jako je važno da analiziramo kako funkcionira provedba ovog važnog e, dokumenta. I posljednje, nažalost, e, izvještaj potpredsjednice je odbijen u odboru za proračune i naš institut je zabrinut da neće imati dovoljno kapaciteta za prikupljanje podataka o nasilju nad ženama. Unatoč velikom interesu kojeg je izrazio parlament u svojim rezolucijama i zemlje članice u odlucima vijeća te građani Europske unije, vidite na, e, prema podacima Eurobarometra, još uvijek nema dovoljno e, usporedivih podataka koji bi se mogli koristiti. Govorim o nasilju nad ženama na razini Europske unije. Nedavno je objavljen e, plan Europske unije da potpiše konvenciju iz Istambula, zatim provedba direktive o pravima žrtava, te potreba da se prikupljaju podaci o rodnoj ravnopravnosti sve će to um, dovesti do toga da će naš institut morati prikupljati jako puno podataka o čitavom nizu područja. A to područje mora biti ojačano s obzirom na sadašnje i buduće e, potrebe i potrebni su nam dodatni resursi. Institutu je iznimno teško ispunjavati sve ove zahtjeve, tako da se nadamo vašoj podršci. Hvala vam svima na podršci i ovdje smo ako imate pitanja. Hvala vam. Zahvaljujemo doktorici Rengard. Međutim, mi smo iskoristili vrijeme koje nam je na raspolaganju. Ja sam vam htjela zahvaliti, ali prije svega bih htjela zahvaliti prevoditeljima jer su nam već dali 10 minuta duže nego što je bilo predviđeno do kraja sastanka. Kao što znate, Vaš e, posao, dakle vaš rad, vašeg rad, vašeg instituta je jako važan za nas i zahvaljujem vam u ime svim, svih svojih kolega. Vi ćemo vas redovno pozivati da gostujete na našim sastancima. Sada nam institut nas časti jednim malim domjenkom i vidimo se u tri sata kako bismo nastavili s radom. Još jedno hvala gostima, kolegama i prevoditeljima.